Good afternoon. Please be We had a busy morning session. Dobar vam dan, molim vas da sjednemo. Jutro smo imali mnogo posla na odvoru Libe, a nadam se da će tako biti i tijekom poslje poslijepodneva. Jutro smo ovdje imali zanimljivu panel raspravu, a imat ćemo je i poslje poslijepodne. To je 23. točka današnjeg dnevnog reda posebno saslušanje iznimno zanimljivo pod nazivom e, prema zajedničkoj strategiji Europske unije za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, jačanje instrumenata i jačanje suradnje između relevantnih sudionika. Iako svi to znate, e, obveza mi je da ponovim kako su učinci korupcije i organiziranog kriminala ozbiljni i rašireni niti jedna država članica Europske unije ne može se pohvaliti da u njoj e, uopće nema korupcije. Korupcija predstavlja prijetnju po sigurnost i e, narušava gospodarski rast. Također ona sa sobom nosi i e, društveni trošak jer podjarmljuje povjerenje u vlade, u javne institucije i demokraciju općenito. Karakteristike korupcije razlikuje se od jedne do druge države članice, ali korupcija i organizirani kriminal štite Europskoj uniji u cijelosti. U proteklih deset godina Europska unija je usvojila nekoliko važnih zakonodavnih propisa kako bi poboljšala borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala. Ažurirali smo također zakonodavstvo u području javne nabave, direktivu o sprečavanju pranja novca i uredbu o Europskom uredu javnog tužitelja. I danas e, ćemo imati priliku pozdraviti e, prvu e, glavnu europsku glavnu tužiteljicu Lauru Kodrutu Koveši i doista se nadamo da će vaš ured dati svoj doprinos u borbi protiv svih otklanjanja od onih standarda koje smo uveli zakonodavstvom koje sam upravo spomenuo, a nadamo se da će u budućnosti vaš ured i proširiti područje svoga djelovanja, budući da je po mom dubokom uvjerenju to e, zapravo stvarni e, iskaz onoga što je navedeno u članku 86. ugovora o Europskoj uniji. No, kao što sam rekao, Europska komisija također poduzima i druge nezakonodavne inicijative kako bi ojačala borbu protiv korupcije. Tako imamo izvješće iz 2014. godine o stanju borbe protiv korupcije i u Europskoj uniji. Svrha tog izvješća bila je da posluži kao mehanizam za praćenje za sve e, države članice Europske unije u pogledu borbe protiv korupcije na nacionalnoj razini. Međutim, taj mehanizam e, nažalost je upotrebljen samo jednom samo jednom do današnjega dana i još uvijek nemamo sveobuhvatnu e, strategiju borbe protiv korupcije na razini Europske unije. Svrha ovog saslušanja je kako bismo porazgovarali upravo o tome, o toj potrebi da se osmisli sveobuhvatna strategija koja će poboljšati prekograničnu suradnju, koja će riješiti postojeće jazove e, u toj borbi i omogućiti bolji nadzor. Krenut ćemo sa prvim dijelom današnjega saslušanja u kojem ćemo se usredotočiti upravo na izazove u jačanju zakonodavnog okvira Europske unije kao i na dodanu vrijednost od zajedničke strategije Europske unije u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala. Najprije će nam se obratiti gospodin Olivier Onidi, e, zamjenik glavnog ravnatelja u glavnoj upravi za migracije i unutarnje poslove Europske komisije. Nakon toga gospodin Jürgen Ebner, zamjenik izvršnog ravnatelja Europola koji je na čelu uprave za e, upravljanje, potom Klaus Mer Kabri, e, potpredsjednik Eurojusta i zatim Laura Kodruta Koveši, glavna tužiteljica e, Europske unije, odnosno osoba koja se nalazi na čelu Europskog ureda javnog tužitelja. I na kraju gospodin Ernesto Savona, direktor Transkrama koji je ujedno i profesor e, kriminologije. E, molim vas da vodimo računa o vremenu e, s obzirom na to da su se mnogi zastupnici javili, žele postaviti pitanja ili iznijeti svoje komentare. Krenut ćemo sa gospodinom Onidijem, imate 10 minuta, izvolite. Hvala vam lijepa predsjedatelju. Hvala vam na inicijativi da se održi ovako zanimljivo saslušanje s obzirom da imamo ograničeno vrijeme. Neću sada spomenuti sve što smo učinili zajedno s vama, već ću govoriti o mogućim budućim inicijativama. Naime, strategija je lijepa stvar, ali na kraju krajeva ono što je važno su konkretni elementi koje ćete ugraditi u tu strategiju. Kada je riječ o organiziranom kriminalu i korupciji, E, mislim da tu postoje četiri stupa e, na kojima bismo mogli raditi zajednički s parlamentom, a kako bismo pokušali ostvariti rezultate i upotpuniti onaj ustroj koji već imamo e, a čiji je cilj borba protiv možda najveće prijetnje s kojom se suočavamo. E, prva osovina ili prvi stup bila bi modernizacija postojećeg zakonodavnog okvira u Europskoj uniji kojim se kazneno gone e, dijela koja se čine e, u sklopu organiziranog kriminala i korupcije. trenutačni zakonodavni propis je iznimno zastario i on uopće ne definira što znači članstvo u kaznenom udruženju, kriminalnom udruženju, e, ne kaže uopće što znači sudjelovanje ili djelovanje u kriminalnom udruženju, ne govori o suradnji s mrežama u inozemstvu i tako dalje. Dakle, taj okvir treba modernizirati. Vidjeli smo u sklopu borbe protiv terorizma koliko je važno da postoji postoji razina na, razi, na um, nivou čitave Europske unije, dakle da postoji zakonodavna, zakonodavni okvir na razinu čitave Europske unije. Drugi stup bio bi onaj koji bi nam omogućio provedbu financijskih istraga, dakle praćenje tijeka novca. Tu je mnogo već učinjeno e, zahvaljujući između ostaloga i e, vašem e, kolegi koji je bio izvjestitelj vezano uz tu temu u prethodnom mandatu parlamenta. Tu još postoje mnoge e, lakune. Prije svega moramo omogućiti i pravosudnim tijelima i tijelima za provedbu zakona, dakle policijskim tijelima pristup podacima vezanim uz bankovne račune, ne samo na nacionalnoj razini nego i na e, razini čitave Europske unije. Tehnička ocjena toga vam je izložena u rujnu ove godine i voljeli bismo nastaviti s time. Još jedna dimenzija koja je važna je da pokušamo omogućiti zamrzavanje i oduzimanje sredstava te povrat e, protuzakonito stečenih sredstava. Tu imamo određena, određene propise, e, imamo i e, zajednički nalog za zamrzavanje i oduzimanje imovine E, međutim, e, važno je da e, uredi koji se time bave imaju bolji pristup važnim izvorima informacija i da imaju kapacitete za zamrzavanje sredstava u hitnim slučajevima. Na temelju istraživanja e, čije smo vam rezultate nedavno izložili. Voljeli bismo s obzirom na važan razvoj događaja u zemljama kao što su Italija u novije vrijeme i Njemačka vidjeti do koje mjere bi Europska unija mogla uvesti takav okvir koji bi omogućio oduzimanje sredstava koje se ne temelji na sudskoj presudi. To bi predstavljalo dramatičnu razliku u odnosu na sadašnju situaciju. Dakle, e, danas uspijevamo vratiti samo 1% e, financijskih sredstava jer dok se provodi istraga, dok se provodi sudski postupak, kriminalne skupine imaju mnogo vremena da ta sredstva sakriju u inozemstvu e, i zato je iznimno važno da se zamrzavanje, odnosno oduzimanje sredstava omogući u ranijoj fazi. I na kraju povjerenik Johansson već je govorio o tome kako moramo u svoje razmatranje uzeti i pitanje droga. Dakle, na neki način smo to zanemarili, to je jedan prioritet, ali se njime nismo bavili. Potrebna su nam nova sredstva za borbu protiv trgovanja drogom. E, najnovija izvješća um, Centra za promatranje droga i zloporabe droga pokazuje da je to najznačajnije tržište, a isto tako i najdestruktivnije u pogledu socijalne kohezije i općenito društvenih problema. U tu svrhu e, smatramo da bismo trenutačnom centru za praćenje mogli dodijeliti e, veće odgovornosti kako bi nam pomogao e, da bolje E, utvrdimo postojanje novih tvari na tržištu i bolje usklađivanje nacionalnih politika za borbu protiv zloporabe droge. E, naravno, važna je i suradnja sa europskim agencijama kao što su Europol i Eurojust. Što se tiče korupcije, i to je posljednje što ću reći, prije svega doista je iznimno važno što ste organizirani kriminali i korupciju naveli jedno uz drugo na današnjem e, saslušanju. Zašto? Zato što je glavni dio djelovanja e, organiziranog kriminala i u Europskoj uniji izvan nje upravo putem korupcije dužnosnika, političara i tako dalje. Dakle i Korupcija je za nas iznimno važno pitanje, važno je ojačati našu politiku suzbijanja korupcije korupciju smo uključili u ekonomski e, semestar. Dakle, u prethodna komisija bavila se ekonomskim odgovorom kako bismo bili učinkoviti, kako bismo povezali preporuke za pojedine države sa ekonomskim mjerama koje su se od njih očekivale a e, sada ćemo se jače usredotočiti na vladavinu prava što će nam omogućiti sveobuhvatno praćenje nacionalnih politika borbe protiv korupcije unutar cjelovitog praćenja teme vladavine prava. Dakle, e, to će se u upotpunjavati sa ekonomskim djelovanjem i samim time biti ćemo i više nazočni na međunarodnoj razini. Iskoristit ćemo svoj novi status promatrača u Vijeću Europe, a također nadamo se da ćemo e, moći e, omogućiti i tajništvu Europskog parlamenta i tajništvu Vijeća da sudjeluju u prvim e, aktivnostima UN-a u području borbe protiv korupcije. Hvala vam lijepo, hvala vam i što ste pokušali ispoštovati vrijeme koje vam je dodijeljeno u ovom prvom dijelu saslušanja. E, molim vas da i dalje vodite računa o vremenu. A sada gospodin Ebner, zamjenik izvršnog ravnatelja Europola. Izvolite. Hvala vam lijepo, dame i gospodo zastupnici u parlamentu. Prije svega ispričavam se u ime ravnateljice koja danas nije mogla biti ovdje. Ja sam ovdje umjesto nje. Prije četiri tjedna sam došao na ovo mjesto u Europolu pa bih iskoristio ovu priliku da zahvalim odboru Libe na potpori. Zadnji puta sam bio ovdje 5. rujna tijekom saslušanja kad sam se javio za to radno mjesto. Hvala vam na E, vašoj potpori i povjerenju da sam u stanju odraditi ovaj posao. Zašto Europol smatra da postoji potreba za sveobuhvatnom strategijom borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije? E, prije svega mm, mislimo da postoji jedan jedinstveni alat u Europskoj uniji, a to je procjena prijetnje od organiziranog kriminala i korupcije. On se stalno ažurira, sljedeće izdanje imat ćemo sljedeće godine i to je jedinstveni alat u kojem okupljamo sve informacije koje postoji na razini Europske unije i na razini svih e, država članica, a i na razini agencija Europske unije kao i naših istraživačkih centara. Tako da mislim da imamo dosta dobru sliku o tome kako izgleda organizirani kriminal i kolika je prijetnja od organiziranog kriminala. Na temelju naših spoznaja od 2013. do 2019. došli smo do više od 5000 skupina organiziranog kriminala, to je porast za više od 40%. E, te skupine bave se svim ovdje navedenim alatima u svrhu svoga poslovanja, djeluju na međunarodnoj razini i e, djeluju u smislu ostvarivanja dobiti koju mi procjenjujemo na 110 milijardi eura godišnje i mislimo da je to dosta skromna e, procjena. Kada je riječ o stopi zapljene, kao što je prethodno rekao i gospodin Olidi, e, uspijevamo zaplijeniti, odnosno oduzeti im tek oko 1% tog iznosa veliki izazov e, kada je riječ o ovom e, kriminalnom tržištu, a o tome je govorio i voditelj Europola, e, jest upravo tržište droga. MCDDA iz 2019. je objavio izvješće u kojem se procjenjuje da je to e, tržište droga vrijedno između 30 i 40 milijardi eura godišnje i svake godine imamo otprilike 8 tisuća osoba koje stradavaju od e, prekomjerne doze droge. Samo u Švedskoj u prvih šest mjeseci ove godine bilo je 270 oružanih incidenata vezanih uz e, trgovanje drogom, pri čemu je 70 osoba izgubilo život. Dakle, to samo pokazuje da čak i u Švedskoj je e, tržište droge iznimno nasilno sve što se oduzima u kaznenim istragama u današnje vrijeme e, mora e, dakle svi ti podaci na kojima se zapljene temelje moraju se dešifrirati, odnosno e, omogućiti pristup tim informacijama u svrhu kaznene istrage. Zatim postoje izazovi i na nacionalnoj razini i na europskoj razini upravo sa pristupom informacijama koje omogućuju provedbu istrage. E, naravno, nova tehnologija jedan je od pokretača organiziranog kriminala, e, tu je riječ o kiberkriminalu koji je često povezan sa organiziranim kriminalom E, dakle, e, između ostalog, jedna od tema je spolno iskorištavanje djece. Ako pogledamo podatke Centra za zloporabu djece po njihovoj procjeni je u 18 e, država Europske unije došlo do povećanja dječje pornografije na internetu od 350%, a često se to sve odvija na takozvanom dark webu koji naravno predstavlja e, također izazov za policijske snage i istražitelje. Ako znamo da je riječ o e, velikoj zaradi, već smo spomenuli 110 milijardi eura, postoji mnogo mogućnosti kako se ta sredstva mogu iskoristiti ili ih se ponovno koristi za provođenje kaznenih dijela ili kao što je to utvrđeno u Nizozemskoj, u Amsterdamu 25% E, nekretnina koje su kupljene, kupljene su bez zajma. E, ne znači da su sve te nekretnine kupili kriminalci, ali naravno e, postoji pretpostavka da su kriminalne aktivnosti u pozadini velikog broja tih kupnji. To samim time znači da cijene rastu i veoma često građani si više ne mogu priuštiti nekretnine i ne mogu priuštiti si niti plaćanje najma u takvim nekretninama. Dakle, tu vidimo i neke druge posljedice ovakvih kriminalnih aktivnosti, što znači da postoji veliki pritisak na policijskim snagama i na nacionalnoj razini i na razini Europske unije. Molim vas sljedeći slajd. Dakle, tu dolazim do zaključka zašto i Europol smatra da nam je potrebna strategija za borbu protiv organiziranog e, kriminala. E, dakle, prijetnja, e, odnosno procjena e, koja je napravljena je procijenila e, kolika je prijetnja, ali e, nam, po našem mišljenju potreba nam je sveobuhvatni pristup borbi protiv organiziranog kriminala. Moramo utvrditi koje su stvarni prioriteti, ne smijemo ništa izostaviti, ali moramo naglasiti one stvari koje su osobito važne. Gospodin Onidi je već rekao kako moramo riješiti postupovne i pravne lakune koje postoje, a moramo pogledati i malo više unaprijed kad govorimo recimo o tehnološkim izazovima. To je jedna od zadaća koje je dobio Europol da moramo imati inovacijsku jedinicu koja će e, gledati unaprijed i nastojati predvidjeti stvari, ali surađujemo recimo i sa e, Združenim e, istraživačkim centrom u Italiji. E, još jedna e, stvar je pitanje resursa koje imaju agencije poput Europola. Ako moramo odrediti jasne prioritete i ako moramo jasno znati što trebamo činiti po pitanju kojeg prioriteta, onda moramo govoriti o tome koji su nam resursi potrebni kako bismo to mogli napraviti. Za organizacije poput Europola iznimno je važno kako će izgledati pregovori o višegodišnjem financijskom okviru u narednim mjesecima. Hvala u ovom trenutku samo bih još jednom naglasio da je e, parlament dao veliku potporu proračunu Europola. Što je još važno? E, kad govorimo o suradnji policije, moramo imati vertikalnu suradnju lokalne policije, nacionalne policije e, i policije na europskoj razini, ali važna je suradnja na horizontalnoj razini između Europola, Frontexa, Europola, DDA, ali ali i Združenog istraživačkog centra. Dakle, Europol, Eurojust i novi Europski ured javnog tužitelja također moraju e, dobro surađivati, a naravno na tehničkoj razini Europol blisko surađuje i sa EU-lizom. E, usluge koje Europol može pružiti kada je riječ o borbi protiv organiziranog kriminala tiču se prvenstveno takozvanih ciljeva visoke vrijednosti. Dakle, organizirani kriminal je veoma složen e, pojam. Dakle, važno je usredotočiti se na te ciljeve velike vrijednosti. U proteklom razdoblju bili smo uspješni. Imali smo 20 operacija, uhitili smo više od 400 osoba, od kojih su 50 bili ciljevi visoke vrijednosti, što pokazuje da možemo biti uspješni, pa očekujemo da će države članice sada još više koristiti mehanizme koji su im na raspolaganju. E, u ovom trenutku vodimo oko 50 istraga, a naravno imamo i određene, e, određena ograničenja u Europolu u smislu resursa, tako da možda nećemo moći niti provesti sve istrage koje se od nas traže. I u zaključku želim naglasiti kako je dakako nužno da pronađemo bolje načine suradnje. Europol je spreman poduprijeti i komisiju, ali i Europski parlament kako bismo iznjedrili najbolja moguća rješenja za borbu protiv organiziranog kriminala. Naglasio bih jednu rečenicu koju je prošloga tjedna izgovorila e, Ursula van der Leyen kada je rekla kako moramo na najbolji mogući način iskoristiti najbolje alate koje imamo za istragu organiziranog kriminala, a to je Europol. Dakle, Europolu moramo omogućiti da izvršava svoju funkciju. Hvala. Gospodin Mayor Cabri, eh, imate riječ. Predstavljate Eurojust. Oprostite e, zbog mojeg složenog e, imena, to je e, nizozemski i tajnski dio. Mm, počet ću s time da kažem da suređujemo sa drugim agencijama. Kolega iz Europe je govorio o organiziranom kriminalu i ja ću govoriti o korupciji. U prvom redu hvala na e, dragocjenoj podršci za proračun 2020. To je bilo odlučno. E, kad sam bio student sam se susrela susreo sa korupcijom e, sa jednim studentom iz Amerike taj e, mi je prijatelj rekao ići ću u svoju zemlju i e, vratit ću se s novim, e, novom putovnicom. On je podmičivao za stotinu eura je dobio novi, novu putovnicu. I kad sam rekao to je korupcija, i ti plaćaš ako želiš putovnicu brzo. Ali kažem ne ne plaćam pojedincu službeniku. Korupcija se uvukla u sve pore života. Nijedna zemlja nije toga poštež, pošteđena. E, imamo to u razvijenim i manje razvijenim zemljama. E, korupcija ima razle oblike, podriva e, vladavinu prava i rast i tako dalje. To je dokaz e, lošeg vladanja. E, glavni tajn Europola je rekao naš zajednički cilj je e, da pretvorimo korupciju u posao visokog rizika i male profitabilnosti mi se bavimo konkretnim slučajevima korupcije. Borba protiv korupcije mora biti prekogranična kako bi bila e, učinkovita e, s obzirom na samu prirodu korupcije. Ti e, zločini su često povezani sa pranjem novca. U pravosudnoj suradnji moramo još uvijek i savladati birokraciju a korupcija ne poznaje birokraciju. Moramo imati poznavanje pravosudnih organa u drugih, e, u drugim zemljama. E, pomanjkanje povjerenja je tu velika prepreka. Eurojust može e, prebroditi te praznine E, gradimo povjerenja između raznih e, mm, agenata koji djeluju u e, provedbi zakona. Rješavamo složene slučajeva od 2000 15. smo imali 314 slučaja uključujući korupciju E, imali smo e, mnogo agencija koje su bile u to uključene, a i mnoge ne e, europske zemlje. U ovim slučajevima korupcije moramo surađivati sa Europolom, Olafom i u budućnosti sa EPPO-om. Važnost suradnje s partnerima izvan Europske unije je također vrlo važna. Imali smo jedan značajan slučaj medijska prava, e, e, uključujući e, Švicarska je bila u pitanja. Mi smo imali jedan sastanak u Hagu u našem stožeru i tu smo intervjuirali osumnjičene i prikupili dokaze. Ono što ćemo učiniti i trebamo učiniti e, jeste mm, da ćemo e, imati jedan odbor, posebni odbor za korupciju sljedeće godine. Korupcija u, mm, u, po našoj procjeni e, i sudska praksa pokazuju da mm, je sudsko gonjenje teško jer je korupcija skrivena, skrivenija no drugi E, kriminalni akti. E, teško je dobiti dokaze e, jer mito je obično vrlo često se daje u obliku malog kovčežića. Vrlo često poduzeće koje daje uslugu tu uslugu i ne pruži mi ovisimo o, raznim izvorima informacija, prisluškivanje, dojavljivanje i tako dalje. To je važno u istragama. Sve te mjere zahtijevaju suradnju pravosudnih organa i tu možemo imati e, velike teškoće. Prekogranični slučajevi su naročito e, teški za rješavanje. Nemamo ni zajedničku definiciju korupcije i to je prepreka koju moramo nadići. U nekim državama članicama je zakonski moguće da farmaceutska poduzeća daju financijsku kompenzaciju liječnicima koji propisuju njihove lijekove, a u drugim državama to nije dozvoljeno. To je krivično kazneno djelo. Onda imamo i dvojni kriminalitet koji je također problem. Nemamo zajedničkog okvira u EU e, da bismo osigurali dokazni materijal i svjedoke. Što se može poboljšati u budućnosti? E, zajedno s kolegom iz Europola e, kažem da trebamo holistički pristup. Samo zakonodavstvo nije dovoljno, ali zakonodavstvo je potrebno, važno, E, moramo imati sustav surađivanja sa e, svjedocima, e, poboljšati transparentnost, imati nultu toleranciju korupcije, pa čak i male korupcije. Dao sam vam slučaj, dobavljanja putovnice na brzi i lak način. E, mnogi ljudi smatraju da je korupcija jedini način poslovanja. Moramo zaštititi zviždače. Suradnja sa državnim tužiteljima, policijama, posebno osposobljavanje. E, imamo u Laksburgu blizu Beča jednu akademiju za borbu protiv korupcije zakonodavni e, postupci e, stalno napreduju. E, treba naravno osigurati vladavinu prava. Moramo uže surađivati među državama članicama Europola, Eurojusta i svih drugih aktera koji se tiču trećih zemalja. Svi ti akteri igraju važnu ulogu u lancu sigurnosti. Svi smo zajedno u toj borbi. Hvala lijepa na pažnji. Hvala. A sada ćemo saslušati e, novo imenovanu novo imenovanog dužnosnicu e, ko, mi smo sudjelovali u njenom imenovanju o, ona će nam se obratiti u ime, ona je naime evropski e, državni odvjetnik. Gospođo Laura Kodruta Kvezi, imate riječ. Uvaženi članovi parlamenta, dame i gospodu. E, usvajanje regulative koja osniva e, Ured Europskog državnog tužitelja je povijesni rezultat EPPO je veliki korak u integraciji pravosuđa u Europskoj uniji, rezultat više od 20 godina napora, uvjeravanja i pregovaranja. Velika mi je čast da budem prvi europski glavni e, tužitelj. Znam da su očekivanja europskih građana vrlo visoka. Na osnovi mojeg iskustva u borbi protiv korupcije mislim da imamo Eh, jedan skup zahtjeva kako bismo bili učinkoviti. nezavisnost pravosuđa, eh, specijalizirana struktura za istraživanje korupcije, zakonodavstvo koje nam daje e-, efikasne alate E, e, popravak štete e, od dobiti kriminalitata, prevencija, obrazovanje, promjena mentaliteta, povećanje javnog povjerenja u institucije koje igraju ulogu u suzbijanju korupcije. Imamo nekoliko aktera, mnogo alata za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala na nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini Strateški pristup je važan jer naša djelovanja mogu imati trajan učinak samo ako su e, koherentna i dosljedna. Moramo znati što želimo postići, osigurati da imamo adekvatna sredstva za to, a onda primijeniti strategiju dosljedno. Međutim, ključno pitanje jeste tko mora biti odgovoran za takav strateški pristup kada EPPO postane e, operativan, e, mora istraživati prijevaru, učinkovitost i e, povratiti novce od financijskog kriminaliteta. Ali nećemo sam to postići samo istragama, trebamo i prevenciju. Indirektna uloga EPPO-a će biti da analizira E, tipične, e, tipična kaznena djela i operativne modalitete. To može dovesti do identifikacije e, glavnih rizika i ranjivosti u postupku za korištenje europskih fondova. To će pomoći da identificiraju kako se ti postupci mogu dalje razvijati, kako, kako bi se ta dijela izbjegla. EPPO može poboljšati prevenciju informirajući Mm, e, se o odlukama drugih evropskih tijela. E, istrage će e, zahtijevati razmjenu informacija. Potrebno je razviti uski odnos sa Europolom, Olafom i Eurojustom. Sukladno glavnim odredbama uredbe mi ćemo sklopiti radne aranžmane E, biti će važna suradnja sa trećim zemljama, međunarodnim organizacijama i e, e, državama članicama koje u ovome ne sudjeluju. Moramo raditi dosljedno i koherentno, svi od nas. U praksi to znači sljedeći. EPPO mora biti uključen kad god postoji sumnja prijevare protiv proračuna EU-a. U ovom kontekstu EPPO mora raspravljati e, sa Europskim revizorskim sudom. EPPO mora biti sistematski uključen u definiciji i provedbi e, e, protuprijevarnih strategija u EU uniji i kada je to potrebno na nacionalnoj razini. Uvaženi zastupnici, Vidim svoje sudjelovanje u ovom saslušanju kao prvi korak u razvoju e, plodnog odnosa sa Europskim parlamentom. E, u istom duhu sam e, sudjelova u, na sastanku vijeća suda pravde gdje sam sa ministrima gdje sam E, rekla sljedeće. E, e, zajedno s kolegama u kolegiju mi ćemo preuzeti odgovornost kako bi EPPO postao operativan 2020. Moramo raditi više i brže. Kako bi EPPO bio operativan 2020. trebamo vremenski raspored za direktivu PIF, nacionalnu e, prilagodbu e, regulativi e, Evropski tužitelj u Luksemburgu mora konstituirati kolegi i donositi strateške odluke. Moramo imati jasnoću podrške, funkcionalni sustav upravljanja slučajeva i zapošljavanje potrebnog osoblja koji će raditi u EPPO od prvog dana. Ključno pitanje je da li imamo operativne podrške na centralnoj razini i e, delegiranih tužitelja da počnemo radom. Da počnemo radom 2020. moramo ažurirati početne e, pretpostavke i dobiti više sredstava. U kontekstu pregovora za VFO to je strateška odluka. želimo li EPPO samo da kažemo da ga imamo ili želimo da EPPO bude učinkovita institucija? Dame i gospodo, ja sam e, e, državni odvjetnik pola mog života. Svjesna sam izazova e, da EPP postane stvarnost, neće biti lak zadatak. Samo ako radimo kao tim, biti ćemo uspješni. Kolegi evropskih tužitelja, evropski delegirani tužitelji nacionalne vlasti, E, e, institucije Europske unije i svi oni koji koriste e, vitalnu važnost održavanja vladineve prava u našim društvima. Svi su ti akteri potrebni za uspjeh. Zbog toga želim da EPPO bude nezavisan, učinkovit i jaka institucija, institucija kojoj će građani vjerovati. Glavna zadaća EPPO-a će biti e, da vodi e, kaznene istrage, jača suradnju između država članica i popravlja štete, a sve to uz poštivanje temeljnih prava e, građana koji su uključeni u kaznenim postupcima. Zajedno sa Europskim sudom pravde EPPO e će biti stup pravosuđa u Europi, zaštitit će evropske vrijednosti, građane i financijske interese. Zahvalna sam za dosljedan i koherentan e, suport parlamenta u EPPO-u. E Hvala vam na pažnje. Hvala na ovoj izjavi. samo se nadamo da će EPPO početi raditi na vrijeme i na korist e, svih naših sugrađana e, i surađivati sa našim odborom. A sada idemo e, na transcrime. Profesor Sabona, imate riječ. Zahvaljujem predsjedatelju, zahvaljujem Libe odboru što su me pozvali, veliko mi je zadovoljstvo Dakle, ja, sam, ja se bavim istraživanjem i zato vam sada mogu govoriti o perspektivi i o dinamici tog fenomena koje mi ovdje slijedimo. Dakle, riječ je o korupciji. Dakle, te organizirani kriminal, to je nešto što se međusobno isprepliče i upravo zbog toga ću veliku pozornost usmjeriti na organizirani kriminal. Kada govorimo o organiziranim kriminalu, zapravo dotičemo i korupciju. Oni su međusobno e, jako povezani. Sada ću vam objasniti, ali vrlo brzo, koje su zapravo e, glavne tipologije e, pred kojima se ovdje nalazimo. Kada govorimo o organiziranom kriminalu, e, ne samo u Europi, nego i izvan Europe, možemo imati kao tri skupa. Dakle, organizirani kriminal koji kreće upravo od policije, zato što se koristi sve manje nasilja, a sve više infiltriranja u zakonske poslove. Što se tiče onog lokalnog aspekta, postoji jedan na postupak e, znači rasjepkavanja organiziranog kriminala ne samo u Europi nego i izvan Europe. To je ono što prati tendencije i u Australiji, i u Meksiku, i u SAD-u i dolazi do eksplozije, a nakon toga znači ponovno se rasjepka, rasjepka taj fenomen i onda se ponovno povezuje u veće cilj na nekom teritoriju. E, treća točka, znači imamo nešto što se zapravo pojavljuje u tim etničkim skupinama koje su vezane uz migracijske tokove. Evo, kao što ovdje vidite iz podataka koji dolaze iz e, projekta Proton, znači e, Horizon 2020. godine, a to su osobe koje su zatočene od, e, znači, e, u zatvorima talijanskim od 1800 i nekoje pa sve do danas. Pogledajte ovdje ovu krivulju koja je u padu. Znači, to je broj e, ljudi koji su u talijanskim zatvorima. Ovo nije uzorak, nego znači riječ je o svim talijanima. Iz ovoga je jasno da ovo smanjenje, znači ovaj, ovaj ova brojka u padu je zapravo Eh, je eh, rezultat zakonodavstva, znači antimafija zakonodavstva koji je doveo do toga da se smanjio broj osoba koje su u zatvoru zbog tih eh, zločina organiziranog kriminala. Želim ovdje nešto nadodati. Mi se tome možemo veseliti, ali pojavljuje se jedno pitanje, a to je što će se dogoditi u budućnosti. Što ako onaj tradicionalni organizirani kriminal je u padu? Hoće li taj sustav i dalje funkcionirati za budući model organiziranog kriminala? Možda oni koji nas očekuju one koje nas očekuje u budućim e, godinama u Europi. Dakle, ovdje postoje dva različita e, kao poslovna modela organiziranog kriminala. U prošlosti bila je riječ o jednom znači modelu koje je zapravo se financirao novcem koji su dobivali iz razno raznih zakonskih poslova pod navodnicima, a e, nakon toga imamo tu fragmentiranu situaciju. Ovdje vidimo podatke iz Napulja, znači grad Napulj. Moja osobna interpretacija kao osobe koja se bavi istraživanjem tog fenomena je sljedeća. Dakle, sad ćemo brzo objasniti što se događa u Italiji. Ova velika krivulja su zapravo e, zločini koji su e, provedeni e, od strane bande, znači kamore, mafije u Napulju. Sada se postavlja E, ova druga linija koja ide prema dolje je velika skupina mafijaša u Italiji. Što vidimo? Postoji jako e, velika razina nasilja, e, znači na razini tih gangova, gengova, a ne na manje na razini mafije. I sada se postavlja novi model, dakle novo pitanje. je li to model koji ćemo i imati u budućnosti u Italiji? Je li to možda model organiziranog kriminala kojeg imamo sada na razini tih bandi u Europi? Da, odgovor je pozitivan. Upravo znači taj postupak, znači fragmentiranja, rasjepkavanja će dovesti do sljedećeg. Doći će do e, širenja te e, strukture organiziranog kriminala u svim europskim državama, uključujući i zemlje Balkana. Dolazimo sada i do trećeg točke, a e, ja ću vam sada ovdje navesti znači, skupine koje je e, talijanska policija e, s kojima se zapravo bori e, u Italiji. To su Albanci, Kinezi, Nigerici, Rumunji, Rusi, znači Južnoamerikanci i Sjevernoafrikanci. Znači, do danas imamo u Palermu znači, te nigerijske bande koje se bave trgovinom drogom i one čine dio organiziranog tog kriminala. Evo, to je samo ideja da vam kažemo onome što se sada pojavljuje i što se zapravo događa na tržištu tržištu svih tih nezakonitih e, aktivnosti. Dolazi do pada onog klasičnog biznisa koji je bio tradicionalan za određene skupine ljudi, ali sad postoje druge grupacije koje ih mijenjaju. Ja sad imam tu dva važna pitanja. Znači prvo pitanje je E, politike koje se bave znači borbom protiv e, pranja novca hoće li biti u stanju boriti se protiv tog e, fenomena infiltriranja organiziranog kriminala u zakonske poslove, a to je zapravo glavno, glavni posao današnjeg organiziranog kriminala. A drugo, sve zapljene koje provodi znači e, e, politika recimo ovdje Jurassic Park znači e, to su politike koje su se koristile u prošlosti jesu li one i dalje prikladne za borbu tih novih oblika organiziranog kriminala koji se sve više širi u Europi sad ću vam to objasniti objasnit ću vam kako taj poslovni model funkcionira na razini fintriranja. dakle možete pitati jako puno osoba koje se bave istragom znači koji je to Znači, koji su to znači zlačeni? Imamo sve zajedno, pranje novca, korupcija, znači porezne prijevare i tako dalje. Oni se vrlo često e, eh, isprepliču. Imamo, eh, možemo započeti recimo sa eh, znači poreznim prijevarama, možemo preći na korupciju ili pak pranje novca. Oni se stalno međusobno izmjenjuju. To je, to nije kazneno djelo, to je proces koji je konstantan. Moramo dobro vidjeti kako funkcioniraju te stvari. I to je ono što se trenutno događa i što je sve češće danas u Europi. E, imamo znači e, jednu teoriju dva smjera. Ja ću se sada usredotočiti na prvu točku, a to su politike kontrole organiziranog kriminala i kaznenih djela, a drugo je sprečavanje zapravo širenja mogućnosti za organizirani kriminal. Mi moramo zajednički raditi na europskoj razini kako bi se suočili sa ta dva prioriteta. Ako sada bacimo pogled na postojeće politike danas u Europi, imamo konvenciju UNTOG koja je već dobra krovna konvencija. Nećemo reći da nije, ali je apsolutno nužno E, uskladiti zakonodavstva različitih zemalja. Na taj način možemo policijskim snagama dati e, potrebne ovlasti i e, dovoljno i puno više kapaciteta kako bi mogli ostvariti prekograničnu suradnju. To su dvije poruke za budućnost Europe u kojoj će biti nadamo se manje organiziranog kriminala. A sada prilazimo na aspekt znači prevencije, sprečavanja. Ovdje se raspravlja o e, politikama za borbu protiv pranja novca. Razgovarali smo također i o tome kako će one biti e, zamijenjene u budućnosti. E, danas, kada govorimo o organiziranom kriminalu, to zapravo znači infiltriranje u zakonske poslove u Europi koji se mogu sa raznih strana drugačije tumačiti. Mi moramo tu politiku, znači za borbu protiv pranja novca, prebaciti u fazu integracije. Gdje ćemo završiti s time? Ja ću vam reći da je ta faza u potpunosti zaboravljena već jako dugo vremena zato što smo uzeli u obzir sve te politike protiv e, pranja novca i to smo vezali uz prihode od trgovine drogom. Ali ne, kada e, se okrenemo prema toj infiltraciji, znači u tom vezivnom tkivu između država, to je prioritet, to je nužnost, to je ono što moramo sada napraviti. I mi bismo se trebali usredotočiti upravo na taj aspekt integriranja. prelazimo na nešto što je iznimno važno za politike e, za borbu protiv pranja novca. Napravili smo toliko lijepih stvari do sada, ali ono što moramo napraviti sada je suočiti se s tim izazovom e, da pružimo više mogućnosti e, znači financijskih resursa kako bismo spojili e, znači više istraga sa manje asimetrije na toj organizacijskoj i istražnoj razini. Imamo uvijek ovaj administrativni i financijski aspekt, također sudjelovanje mnogih tijela i već postoje neke asimetrije koje se danas više ne smiju tolerirati zato što time dolazi do rasipkavanja mnogih funkcija, odnosno dolazi do drugačijih kapaciteta po pitanju provođenja istraga. Ako želimo izbjeći tu asimetriju, onda moramo omogućiti da se različite is, znači istrage imaju pristup širokim bazama podataka. A ono što je još hitnije, a to je da uspijemo shvatiti sve postojeće asimetrije na razini različitih istražnih e, jedinica i to je ono što moramo napraviti. Moramo shvatiti što je to što se događa na razini Arosa. Dakle, E, evo ja sam ovdje kao osoba koja vam zapravo e, dajem e, tu strukturu toga što, što su to arosi. Dakle, ovako, to je nešto što može odrediti one glavne prioritete, odnosno ovisno o broju novca koji se može zapljeniti u određene zemlje koje potiče organiziranog kriminala. Ta količina novca može biti ogromna, ali kada dolazimo do te brojke vezane uz znači e, zapljenjena dobra e, u nekoj drugoj državi, onda te brojke padaju. Ja sam, znači, ako mi time ne razriješimo, znači problem tih asimetrija, onda Evropska unija e, će postati zapravo leglo takvih nezakonitih radnji, zato što su ti kriminalci na neki način ti koji se udaljuju od samog ulaganja tamo gdje su stekli prihod. Recimo, neka osoba s neki mafijaš više neće ulagati u svojem regiji, nego će ulagati u nekom drugom području. Ako vi pitate nekog javnog tužitelja e, koliko robe, odnosno koliko vrijednosti smo svi ovdje zapljenili u nekoj drugoj državi, onda će te brojke zapravo biti puno, puno veće ako se gleda prekogranično ulaganje e, tog e, znači, prljavog novca. Dakle, mi ne smijemo izvoziti te kriminalce iz jedne države u drugu. Ja ću sada vama pokazati jednu tablicu koju mi je dala Europska komisija, a koja se tiče znači zadnjeg saziva komisije koje se tiče znači e, tema e, kojima su se bavile naše politike. Ovime u crvenom e, su označene sve one države koje nisu odgovorile na pitanje koliko prihoda ste uspjeli, znači koliko robe ste uspjeli znači zaplijeniti i koje ste našli u trećim zemljama. Dakle, Evo iz ovih podataka vidite koji su to prioriteti koje bismo trebali slijediti. Evo, već sam premašio vrijeme, znam, ali ovo je e, vezano uz jednu dugačku raspravu koja se vodila u o asimetriji. To je jako hitna e, tema i moramo shvatiti kuda je usmjerena organizirani kriminal u budućnosti i mi se moramo potruditi kako bi se komisija bavila tim pitanjem. Da, profesor je ovdje sada govorio malo duže u svojoj prezentaciji, e, zato što je zaista fascinantna ta njegova tema. Ali evo, e, čuli smo ovdje veliku e, ekspertizu, znači jedne osobe koja je kvalificirana na tom području. Sada pozivam članove ovog odbora da upute svoja pitanja ili možda komentare kako bi izrazili vlastito mišljenje i interes po pitanju ovih tema kojima smo do sada razgovarali. Molim vas da dignete vaše kartice ili vaše ruke, dajte mi do znanja tko želi govoriti i onda možemo zapisati vaša imena i možemo krenuti sa e, govorima. Zastupnica Kinići, izvolite. E, vi ste prva koja se javila, dajem vam riječ. Grazie. Hvala. Mogu li? Ja bih htjela zahvaliti svim našim eh, gostima danas na njihovim izlaganjima. Imamo toliko pitanja, znam da imamo jako malo vremena i zato ću se vratiti na temu na kojoj sam već do sada radila u prošlom sazivu. Dobro znamo da danas postoji velika potreba da utvrdimo zajedničku strategiju na europskoj razini kako bismo se borili protiv organiziranog kriminala i korupcije kažem, e, znači već smo e, mnogo puta i istraživanjima i studijom potvrdili iz 2016. godine ove prioritete te je procijenilo, procijenilo se da 71 milijarda eura e, znači godišnje je su troškovi zapravo nesuradnje odnosno neusklađenost na europskoj razini i zato mi je bilo jako drago što sam čula ovdje E, znači e, doktora Onidija vezanog uz svjesnost o tom problemu. Sad ću postaviti jedno vrlo izravno pitanje. Želim vas pitati, u svijetlu svih tih izjava koje ste ovdje dali, te na temelju onoga što smo čuli o kompleksnosti organiziranog kriminala, te o nužnosti da djelujemo na tom području, kao i što kad je riječ o korupciji, o pranju novca, nije li već e, sazrijela ta ideja da bi komisija mogla dati prijedlog direktive? To je nešto što sam ja tražila već u prošlom sazivu, upravo kako bismo utvrdili zapravo e, to zajedničko poimanje organiziranog e, kriminala, odnosno kako bismo mogli e, nadići ovu okvirnu udluku, znači iz 2018. godine, koja je, kako je sama komisija priznala, koja nije dala one očekivane rezultate u smislu približavanja nacionalnih zakonodavstava. I također još jedan komentar što se tiče organiziranog kriminala. Zato troviamo tamo gdje smo naći organizirani kriminal, naći ćemo i korupciju, naći ćemo i pranje novca. E, znamo da organizirani kriminal se provodi zapravo sa ciljem pranja novca i oni žele iskorištavati sve te mogućnosti koje nam pruža e, globalna, znači e, globalna financijska aktivnost. E, činjenica je da su se pojavile sad u zadnje vrijeme i kriptovalute koje su još jedna nova mogućnost za nezakonita dijela. Možemo reći da e, je Eurojust taj koji nam pruža neke određene instrumente. Mene se zanima koje od njih bismo mogli e, iskoristiti kako bismo izbjegli, znači izbjegavanje, spriječili izbjegavanje svih zakona protiv poreznih prijevara i protiv pranja novca. Također bih željela zahvaliti gospođi Koveš Znači, znači iz Ureda Evropskog javnog tužitelja na svom izlaganju. Želim je dobar posao i pitati je E, smatrali da bi ured trebao proširiti svoje nadležnosti nakon što je krenuo s radom također i na borbu protiv e, terorizma i na borbu protiv organiziranog kriminala. Dakle, financijska kaznena djela u Uniji, organizirani kriminal i također terorizam su međusobno povezani, a to znamo i iz mnogih drugih e, podataka. Zahvaljujem. Gospodin Četler, izvolite imate riječ. Zahvaljujem na ovoj jako zanimljivoj e, prezentaciji. Dakle, ovdje je riječ o povjerenju ljudi u naše evropske institucije i također u vladavinu prava. I zato mi je jasno da E, iz ovog mog vlastitog iskustva, budući da sam bila e, znači, sutkinja na kaznenom sudu, znam da su zapravo kriminalci jako dobro organizirani, da oni koriste nove tehnologije, da oni mjeraju, mijenjaju stalno svoje e, znači, načine poslovanja i to je nešto što je transversalni, postoji transversalni pristup u našem društvu. Upravo zbog toga mi bismo trebali iskoristiti zakone i instrumente, gospodin Onidi je govorio o tome, da je to praktički nekakav Jurassic Park ovdje, a nama treba e, jedinstveni plan kako bismo razvili zajedničku europsku strategiju. Htjela bih i vama za, zahvaliti, gospodine predsjedniče, što ste organizirali ovo saslušanje i koji ste objedinili sve odgovorne osobe na razini država članica. E, imamo komisiju, imamo Europol i Eurojust, imamo također i i ovaj novo stvoreni znači ured europskog e, javnog tužitelja. Također smo čuli nešto o tehnologiji. Dakle, moramo ojačati naše ovlasti i naše e, zajedničke mogućnosti u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala, ali ne smijemo gubiti iz vida i također borbu za više integriteta. E, gospođo Koveši, ja bih vam htjela čestitati na imenovanju što ste izabrani kao prvi europski tužitelj imate jako puno posla pred sobom, ali postoji jako puno institucija koje bi vam u tome mogle koristiti, osim same strategije. E, mislim da bismo trebali ojačati e, Europol i Eurojust jer vjerujem da mora postojati jedna platforma za sve države članice e, i da se to više ne smije gledati kao nacionalni problem zato što korupcija je zaista jedno prekogranično pitanje i trebamo ojačati naše ovlasti. Ja sam ovdje spremna za zapravo borbu za jednu zajedničku vrlo snažnu strategiju da damo sve što možemo kako bismo se borili protiv eh, tih fenomena. Ja bih htjela da se borimo još i snažnije i za integritet eh, kako bismo imali znači e, pravedne postupke ne samo na nacionalnim nego i na međunarodnim razinama koje će očuvati integritet i ojačati će povjerenje naših građana. Kolega Brikman. Zahvaljujem predsjedatelju, zahvaljujem panelistima. Imam pitanje za svakoga od vas, ne znam hoću li imati dovoljno vremena. Počet ću od gospođe Kovezi kao jedine žene u panelu. Iznimno e, mi je drago što ste ovdje. Nama kao zelenima jako je drago što imamo upravo ženu na mjestu prvog europskog glavnog tužitelja. E, dakle, e, vi ćete se baviti prijevarama, korupcijom i ozbiljnim prijevar, prekograničnim prijevarima u području PDV-a. Kako vidite poveznicu između tih kaznenih dijela koje potpadaju pod vaš mandat i drugih vrsta organiziranog kriminala koji nema učinak na proračun Europske unije? Jesu li to iste organizirane skupine? Kako ćete to razgraničiti? Kako ćete surađivati sa nacionalnim e, tužiteljima koji se bave tim temama. Pitanje za vas, ali i za komisiju. E, moj san e, za e, ono što bismo mogli imati za pet godina bio bi proširenje ovlasti Europskog javnog tužitelja uz naravno odgovarajuće resurse, proširenje mandata na kaznena djela protiv okoliša koja blisko povezujem s organiziranim kriminalom, pa bih željela čuti vaše mišljenje i o tome. Moje treće pitanje E, je za predstavnika Eurojusta za e, gospodina Kabrija. E, dakle, i suradnja u kaznenim stvarima temelji se na prekograničnom povjerenju. Smatrate li da postupci zbog vladavine prava vezano uz neke države članice kao i E, predmeti e, o kojima odlučuje Europski sud možda čine to međusobno povjerenje i samim time međusobnu e, uzajamnu suradnju težom. Moje pitanje je također za Europol vezano uz kriptovalute. Možete li nam reći koliko su značajne kriptovalute u odnosu na tradicionalnije oblike pranja novca eh, i bilježite li porast uporabe kriptovaluta od strane organiziranog kriminala ili možda i to pada s obzirom da pada i e, legitimna uporaba kriptovaluta. I na kraju pitanje za sve vas kad je riječ o uzajamnoj e, suradnji u pravosudnom području i u području e, policije, nije li za to potrebna i normalizacija kombinacija e, odredbi koje se tiču, odnosno proste usklaživanja odredbi koje se tiču postupovnog prava. Treba li nam europski e, zajednički zakon o postupku? Puno hvala, puno hvala svim izlaganjima. Prema ovim izlaganjima kojem sam čuo, e, iz toga mogu dati jedan općeniti komentar, a to je da postoji sve veći jaz između naše retorike i naših dijela, između onoga što govorimo i onoga što činimo. E, retoriku već jako dobro poznajemo, znači ozbiljnost organiziranog kriminala, potreba za većom suradnjom, e, kako da se nosimo sa tim novim, e, novom stvarnošću, znači kaznenih dijela online i tako dalje. Dakle, imamo sve rasjepkanije područje Europske unije gdje prekogranična suradnja biva dovedena u pitanje i gdje znači načelo uzajamnog priznanja i povjerenja je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 U ovom odboru imamo jako ambiciozan plan kada govorimo o digitalnom, znači u Europskoj komisiji kada imamo e, znači e, taj digitalni plan i digitalno tržište i zaista postoji želja da se s time suočimo na učinkovit način. Ali ako nećemo biti u stanju zatvoriti taj jaz između retorike i onoga što smo u stanju provesti, učiniti, između dijagnoze i znači terapije koju želimo primijeniti, onda će ta situacija biti biti itekako očita u budućnosti i dovešće u pitanje našu funkciju znači kao zakonodavca. Ja mislim da taj izazov koji se nalazi pred nama e, kao znači, zakonodavaca i kao političara jest da e, upravo naša dijela poprate naše riječi kada je riječ o suradnji između institucija Europske unije. Hvala. A sada zastupnik Robert, izvolite imati riječ. Zahvaljujem predsjedniče. Zahvaljujem što ste organizirali ovaj e, jako, ovo jako važno saslušanje. I iz ovih e, znači, govora koje sam e, čuo, mogu zaključiti da nam je potrebna zajednička strategija protiv organiziranog kriminala kao što je mafijaška organizacija ili pak ne mafijaška, ove na temelju bandi, znači da još uvijek ne postoji na razini europskih institucija, nego da postoji jedna velika rupa ovdje. Ako još uvijek nemamo zajedničku strategiju, mi bismo htjeli da ona bude razrađena, zato što takva vrsta borbe protiv organiziranog kriminala nije nikada bila, a nije ni sada prioritet evropskih europskih institucija da to jest prioritet, onda danas ne bismo čuli od e, predstavnika Europola i od gospođe Koveši, kojem čestitam iskrenost e, na mjesto Europskog javnog tužitelja, e, ne bismo se žalili zapravo na nedostatak sredstava iz fondova za takvu borbu. I upravo zato mi je ovdje drago što nam je predstavnik Eurojusta, Eurojusta zapravo zahvalio na tom proračunu za 2020. godinu, ali Činjenica je ako je Eurojust zapravo zadovoljan e, time što je određeno u proračunu za naredno razdoblje, meni je jako drago zbog toga, ali svejedno ćemo imati nedostatak kada govorimo o odabiru prioriteta u toj borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala. Zato e, što ovdje kada je riječ o toj borbi ne smijemo ograničiti resurse ni u kom smislu. Kada je riječ o korupciji, moramo, kada se odmaknemo od onoga što ste rekli u svom izlaganju, moram primijetiti da e, Europska komisija i institucije u Europskoj uniji zapravo e, su institucije koje ne rade ništa. Od 2011. godine komisija nije predstavila ni jedno izvješće o korupciji i od 2014. godine Zapravo od 2016. godine nemamo nikakve rezolucije koje bi e, došle od strane zapravo e, Europske komisije. E, Podsjećam vas da je parlament 2016. godine u svojem izvješću o e, korupciji tražilo eksplicitno od Europske komisije zapravo da poduzme nešto. To je nešto što je se odugovlačilo do 2019. godine kada se komisija ponašala samo kao promatrač. I nismo uspjeli razraditi ništa na tom području, a kamoli da govorimo o nekakvoj direktivi ili uredbi. Dakle, korupcija je nešto protiv čega se trebamo e, boriti. E, znači boriti E, na potpuno drugačije načine, a ne poistovjećivati zapravo korupciju sa jednim tim modernim terminom, možemo tako reći, kao što je organizirani kriminal. Organizirani kriminal zapravo iskorištava e, te znači, operativne i zakonodavne asimetrije koje postoje, te operiraju tamo e, gdje postoji manji pritisak od strane istraga, gdje postoji manji senzibilitet i gdje postoji znači manje nadzora. U tom slučaju Europska komisija za, je govorila o organiziranom kriminalu kriminalu za razliku od korupcije. 2019. E, godine imali smo i dvije rezolucije. Oni su nam e, govorili o deset slučajeva znači tih europskih bandi koji su se bavili pranjem novca te su utvrđeni jako ozbiljni e, znači jako ozbiljna kaznena djela pranja novca te je navedeno točno u kojim, koji su sektori bili pogođeni. I to je nešto što e, predstavlja jako opasnak rizik, opasan rizik za zakonit znači, dio poslovanja u našem europskom gospodarstvu zato što dolazi u doticaj sa tim e, znači, opasnim novcem i opasnim izvorima e, zarade. E, ne postoji još uvijek definicija do dan danas kada govorimo o samom organiziranom kriminalu. E, znači, organizirani kriminal je taj koji se počeo širiti webom, a mi to još uvijek nismo shvatili. Još uvijek ne postoji neka disciplina e, koja se tiče praćenja i nadziranja svih elektronskih znači, prodaja, također i prekograničnih internetskih aktivnosti, a to je nešto gdje se jako lako mogu infiltrirati infiltrirati razni oblici e, pranja novca. Jako puno posla je pred nama i zato zahvaljujem predsjedniku odbora što je organizirao ovo saslušanje. Nadam se da nećemo stati samo na tome, da nećemo stati samo na ovom saslušanju, nego da ćemo moći pogurati stvari kako bismo došli na razinu uredbi i direktiva na europskoj razini i tako ćemo se učinkovitije boriti protiv oba dva fenomena. Zahvaljujem. A gospodin Franc, izvolite imate riječ. Zahvaljujem predsjedatelju. E, gospođo Kovezi, Europska unija se obvezala da će ulagati u borbu protiv siromaštva i društvenog isključenja. Kao što znate, najveća manjinska zajednica u Europskoj uniji je zajednica ljudi sa romskog podrijetla. Postoje zemlje u kojima moj narod živi u iznimnom siromaštvu. Iako se milijuni eura izdvajaju za tu zajednicu, upravo zbog korupcije u provedbi tih sredstava na globalnoj razini, ti ljudi nemaju e, koristi od tih sredstava. Vi dolazite iz Rumunjske, i e, tu bismo također mogli govoriti o sredstvima Europske unije koja su bila namijenjena inkluziji. U tom smislu zanima me što mislite učiniti kako bi se bolje e, koristila sredstva Europske unije, hoćete li veću pozornost pokloniti praćenju i sprječavanju prijevara na štetu proračuna Europske unije? Je li to bilo sve? Hvala vam lijepa. Riječ sada ima gospodin Kjoralu. Hvala. Zahvaljujem predsjedniče ako mi ne budemo određivali pravila, mi koji sjedimo u ovom parlamentu, onda će kriminalci pisati pravila. Postao sam član ovog odbora jer sam htio da se e, mijenja upravo to što se događa. Novac odlazi iz e, sredstava za infrastrukturu, obrazovanje, zdravstvo e, i odlazi u e, kriminalne aktivnosti. Zato je važno da imamo veoma jasna pravila. Zatim e, e, treba nam jedinstveni kazneni Eh, zakon, odnosno eh, zakon o kaznenom postupku na razuni Europske unije. Poznajem eh, gospođu Kovići već dugo. Znam da i ona zna da sam uspio se izboriti za zabranu korištenja sintetskih droga u Rumunjskoj. Želim joj mnogo uspjeha. Evo sad mog pitanja. Naravno, krade se novac iz europskog proračuna, ali kada ćemo se usredotočiti na trgovanje ljudima. Znamo da taj problem postoji. Što je sa zloporabom droge? Ako govorimo o prekograničnom kriminalu, moramo govoriti o svim tim pojavama. Zastupnica Ferrara, jeste li ovdje? Izvolite. Zahvaljujem svima koji su se javili za riječ. Jako sam e, zadovoljna ovim saslušanjem koje smo organizirali zato što ću se pridružiti onome što su već rekli kolege prije mene. Od 2016. godine kada govorimo o borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala, mi na europskoj razini zapravo stojimo. Očekivali smo više, očekivali smo e, zapravo drugačiji razvoj događaja s obzirom na preporuke koje smo dobili i koji su građani u izvješće na vlastitu inicijativu 2016. godine E, za koju sam i ja bila izvjestiteljica u prošlom sazivu. Na početku e, bi možda prvo trebala mm, reći da sam smatrala da je nedostatak svjesnosti o ozbiljnosti e, tog problema, da je to ono što nam je zapravo prepreka. Ne samo problem mafije, nego također problem organiziranog kriminala u drugim oblicima. Mislila sam da je to problem nedostatka svjesnosti o tome koliko je taj fenomen proširen na europskoj razini i da se to više ne može samo ograničiti na nacionalne ili regionalne teritorije. Već neko vrijeme vidljivo je da je to uvjerenje zapravo na neki način e, da je napušteno. Nedostatak svjesnosti, kako bih prema onome što danas vidim, je zapravo odabir to je odabir nekih država članica u tome da ne žele imati zakonodavstvo za borbu protiv organiziranog kriminala, također i po pitanju borbe protiv mafije. I taj odabir je e, recimo rezultat određenih logika i osobnih interesa. E, na temelju svih iskustava, na temelju rezultata saslušanja, na temelju studija koje su napravljene i koje je zapravo naložio Europski parlament po pitanju znači, gospodarskih troškova zbog nedostatka zakonodavstva na europskoj razini kada je riječ o borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala, ne može se i dalje razmišljati o tome da je to nešto što E, i dalje znači je blokirano u Europskoj komisiji i da se ne predstavljaju nikakvi zakonodavni prijedlozi na tom planu. I nevjerojatno je da neke države članice i dalje smatraju da je e, riječ o isključivo nacionalnim nadležnostima i pitanjima. Mene sada zanima kako možemo nadići takav fenomen, takvo razmišljanje i kako možemo e, zapravo se pomaknuti od točke od prije tri godine kada smo kao Europski parlament popisali tu rezoluciju, a e, Europska komisija nije ništa napravila. Dakle, kada će Europska unija početi igrati odlučujuću ulogu u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala na zajedničkom europskom terenu? Hvala. Zahvaljujem. Gospođa Rego, mislim da je vi zadnji, a ne, niste vi zadnji tražili riječ. Evo, tu je gospođa Rogaro. Dobro, izvolite gospođo Rego, imate sad vi riječ. E, puno hvala. Želim zahvaliti na izlaganjima eh, ovim mm, govornika i govornice po pitanju ove jako važne teme. Ja bih se htjela sada usredotočiti na pitanje političke korupcije. Dolazim iz zemlje iz Španjolske koja ima problem sa političkom korupcijom. Mogli bismo reći da je to eh, strukturni problem. Eh, znate da je također i bivša vlada, znači vlada Pučana bila ta koja je bila privedena pravdi zbog mnogih skandala vezanih uz korupciju. To je problem koji je prisutan u svim institucijskim eh, razinama, na svim institucijskim razinama, a činjenica je da su se koristili znači europski fondovi i sredstva iz europskih fondova, a mi smatramo da ne postoje učinkoviti mehanizmi kontrole korištenja tih resursa. I upravo zato mislim da je potrebno da imamo rezoluciju o tome kako bismo našli zajednički okvir koji će nam instrumente kojima ćemo moći na razini Europske unije razriješiti taj problem. Mene sada zanima sljedeće. Misli li Europska komisija pokrenuti određene aktivnosti kako bi e, kaž, novčanim kaznama zapravo e, kaznila sve one države koje nisu razriješile e, neke od pitanja koje su trebali razriješiti po pitanju korupcije i kriminala, budući da su građani Europske unije ti koji na kraju spadaju žrtve svih događaja. I prije nego što damo ponovno riječ našim gostima, izvolite. E, hvala. Prije svega čestitam gospođi Koveši e, što je danas ovdje gošća u Europskom parlamentu kao prva europska glavna tužiteljica. Sigurna sam da ćete odraditi odličan posao i možete računati na našu punu suradnju. Nekoliko pitanja, veoma praktičnih pitanja za vas, ali i za ostale ugledne goste koji su danas ovdje s nama. Kada je riječ o pranju novca i borbi protiv pranja novca, trebamo biti iskreni kad je riječ o preuzimanju e, četvrte i pete direktive o e, borbi protiv pranja novca. E, tu smo postigli velik neuspjeh država članice koje su preuzele tu direktivu, četvrtu direktivu, svaka je to učinila na svoj način, a što se tiče pete direktive, samo osam ili devet država Eh, je u potpunosti eh, preuzeo tu direktivu, a rok je 2020. Eh, čini se da tu nismo uspješni, pa što bismo onda trebalo učiniti? Hoćemo li prijeći na uredbe ili neki drugi način koji će biti obvezujući? Drugo pitanje, nije li došao trenutak da povežemo europska sredstva sa suradnjom u uredu europskog javnog tužitelja. Ne možemo nastaviti dijeliti europska sredstva, a da nemamo pregled e, europskog javnog tužitelja nad uporabom tih sredstava. Treće pitanje, kolega je već spomenuo, nakon što EPO u potpunosti profunkcionira, nakon što budemo imali prve rezultate e, i pokaže se uspješnim, ne bismo li trebali e, proširiti područje e, rada EPO-a na borbu protiv organiziranog kriminala u svim područjima. Hvala lijepa, gospođa Inser. Hvala. I ja bih željela postaviti pitanje koje je zapravo već postavljeno, ali iz jednog drugog kuta. Svi se naime slažemo da e, su neki od naših najvećih izazova borba protiv organiziranog kriminala i protiv terorizma. No postoje istodobno i određene zabrinutosti sigurnosnih i obavještajnih službi nekih država da se nadležnost za terorizam preda EPO-u jer da bi to moglo dovesti do toga da to postane prepreka u stvarnoj borbi protiv terorizma. Ja dolazim iz Švedske jer znam recimo da su švedske obavještajne službe zabrinute da bi takav korak, takvo širenje mandata EPO-a moglo biti kontraproduktivno. Pa me zanima slažete li se s time ili ne i zbog kojih razloga. Hvala vam. Imamo sada još otprilike pola sata do kraja ovog prvog panela prije nego što prijeđemo na drugi panel koji će biti također veoma zanimljiv. E, sigurno e, ste shvatili da je ovo iznimno zanimljivo pitanje za sve članove odbora Libe. Mnogi od nas koji smo ovdje E, smo i osobno sudjelovali u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala na ovaj ili onaj način. Ob, osobno i politički smo se obvezali e, tijekom života boriti protiv e, korupcije i organiziranog kriminala i zato smo iznimno zahvalni vama na onome što vi činite. No očekujemo da će u ovom mandatu Europski parlament se uspjeti suočiti sa izazovima koji pred njim stoje kako bi ova borba bila uspješna i kako bismo proveli program e, koji se sada nalazi u čitavom nizu zakonodavnih akata e, u čijem je donošenju utjecao i Euro, e, sudjelovao i Europski parlament. Dakle, oduzimanje sredstava stečenih kaznenim djelima, borba protiv E, pranja novca i tako dalje i tako dalje. A dakako sudjelovali smo i u uspostavi Europskog ureda javnog tužitelja e, Predložio bih možda da u pet minuta svako od vas pokuša odgovoriti na pitanja koja su postavljena jer e, naravno nećete moći temeljito odgovoriti na sva pitanja, ali ako možete e, sažeti svoja razmišljanja u e, pet minuta nakon onoga što ste čuli od članova odbora Libe. Evo, predlažem da krenemo istim redom kojim ste nam se obratili. Najprije predstavnik Europske komisije, gospodin Onidi, izvolite. Hvala vam lijepa predsjedatelju. Da, možda najbolji način da odgovorim na sva e, pitanja i sve dobre komentare e, bi bio da se osvrnem na određene inicijative u ovom području. Meni se čini da ste ovdje doista iznijeli snažne argumente koji idu u prilog donošenju sveobuhvatne strategije. Sveobuhvatna strategija bi zapravo uspirila pozornost na organizirani kriminal. Dakle, terorizam je e, preuzeo mnogo pozornosti i njime se eh, profesionalci naravno mnogo bave, a istodobno bismo barem toliko mnogo trebali učiniti i kako bismo što prije odgovorili na potrebu da se modernizira zakonodavni okvir i sredstva za borbu protiv organiziranog kriminala. Naravno, danas ne mogu reći hoće li to biti direktiva ili ne, ali u svakom slučaju to će biti dio novog zakonodavnog okvira koji će na sličan način na koji smo to učinili sa borbom protiv terorizma pokušati pojednostaviti elemente e, borbe protiv e, organiziranog kriminala i to za e, suce, dakle za djelatnike u pravosudnom sustavu, ali i u policijskom sustavu. Naravno, važan dio te borbe je i zamrzavanje i oduzimanje sredstava stečenih kaznenim dijelima. Dakle, vidimo da dok su istrage u tijeku, dok su sudski postupci u tijeku, bi se to moglo učiniti, umjesto da čekamo konačnu presudu, a tada sredstava više nema. Još jedna stvar koju ste mnogi rekli jest da moramo prihvatiti da je došlo do brojnih promjena u tehnologiji, do digitalizacije i tako dalje i da to od nas traži da službama za provedbu zakona, dakle policijskim i pravosudnim službama omogućimo i nove načine pristupa podacima i u tom smislu vas pozivam da nastavite raditi na propisima vezanim uz e-dokaze da omogućimo novi pristup podacima i bolju kvalitetu podataka onim službama kojima su ti podaci potrebni. uključujući i razmatranje načina na koje se kriminalci skrivaju iza tih novih tehnologija, dakle kad je riječ o šifriranju, e, odnosno enkripciji podataka i tako dalje. agencije su e, također svjesne koliko je važno da sve ovo bude zajednički napor. Agencije su e, najbolji način da djelujemo zajednički. Niti jedno nacionalno tijelo u današnje vrijeme više ne može savladati ovaj izazov. Dakle, važno je da to bude zajednički rad kako bismo bolje odgovorili na izazove. Kad je riječ o Uredu Europskog javnog tužitelja, taj važan e, ured, e, već se razmatra mogućnost da se on pozabavi i pitanjem terorizma. E, dakle, organizirani kriminal je uvelike povezan sa korupcijom, kao što je i gospođa Kovezi i sama rekla. Dakle, tu postoje alati za borbu protiv organiziranog kriminala, a što se tiče same korupcije, nemojmo podcijeniti ono što je do sada učinjeno i što se čini u Europskoj uniji. Moramo ozbiljno provesti ono što ste vi tražili, dakle sustav zaštite zviždača, naravno Europski ured za e, javnog e, tužitelja, e, zatim zakonodavstvo za sprečavanje pranja novca, da to nije savršeno. U narednim tjednima ćemo vam podnijeti izvješće o slabim i e, jakim stranama sadašnjeg sustava borbe protiv pranja novca i samo još želim reći kako nam je potrebna, potreban i uvid u to što se radi na nacionalnoj razini za borbu protiv korupcije i to naravno ćemo iskoristiti u sklopu ovog novog alata za praćenje vladavine prava. U svakom slučaju hvala vam puno na idejama i potpori. Hvala vam lijepo. Europol, gospodin Ebner, molim vas pokušajte biti što sažeti. Um, hvala lijepa. Ja ću odgovoriti na sva ova pitanja koja su postavljena o uh, kribo uh, kiberkriminalitetu i kriptovaluti. Htio bih se e, referirati i na gospodina Onidija. Kad gledate kiberkriminalitet e, i kriminalitet na internetu, tu moramo e, naći i nacionalna rješenja i slijediti i međunarodni, to jest pristup Evropske unije. Europol, Eurojust i druge institucije moraju tu surađivati. Trebamo i, i baze podataka koje će razviti razviti EULIZA. E, svi oblici kriminaliteta koje sam spomenuo će biti nađeni na internetu. Ali njihova je e, e, vrlo je teško reći odakle potječe taj kriminalitet E, prikupljanje dokaza je mnogo teže nego u drugim oblicima kriminaliteta. E, tu moramo usko surađivati i sa providerima e, internetskih usluga. Ima tu još nešto vrlo izazovno za policijske snage na nacionalnoj e, razini. Čak i velike države e, se bore e, sa dešifriranjem enkriptiranih alata. To je vrlo izazovna zadaća. Tu trebate nove alate i, i novi hardware Stoga e, e, Europol sada ustanovljava u Italiji novi alat za dekriptiranje. E, koriste se i tehničke mogućnosti drugih agencija. Tu trebamo i drugačiji profil istražitelja koji istražuju kiberkriminalitet trebate specijalne profile tih ljudi. On, oni moraju moći istraživati taj tip kriminaliteta. E, stoga smo osnovali jedan centar za kiberkriminalitet. Tu stručnjaci surađuju. Što Europol radi, na primjer, sa kriptovalutom, to je isto poučno. Pred nekoliko tjedana smo imali jednu veliku konferenciju o kriptovaluti sa 350 stručnjaka. Oni, ti se stručnjaci sastaju kako bi ocijenili situaciju. E, jasno je, ako idete na internet, idete na darknet, kriptovaluta također igra ulogu. Jedna stvar koju treba također spomenuti – E, kad istražujemo slučajevo kriptovalute, e, pred nekoliko mjeseci smo imali zajedničko istraživanje sa Velikom Britanijom, Nizozemskom i ovim agencijama e, o, o bitcoinima. Te kriminalne skupine E, su imale za cilj 4000 e, e, žrtava. Oni su osnovali takozvanu burzu gdje su varali ljude. Prema tome i sa kriptovalutom se događaju strašni slučajevi krađe. I na kraju još jedan izazov o istraga je prošlog tjedna smo imali jednu konferenciju u Njemačkoj koja se e, bavila ne samo ekstremizmom, već i govorom mržnje na internetom. Tamo je rečeno da je jedan od problema kad se radi o e, garanciji da internet e, neće biti nekakav cilj policijske istrige policija neće e, koristiti ista sredstva kao kad se bavi e, istragom e, uličnog kriminaliteta. U tom području treba investirati više novca. Gospođo Gospođa Mejer Kabri, imate riječ. Molim da pazite na vrijeme, molim. Imamo ga malo. Gospodine Mejer Kabri. Na početku da kažem da me začudilo da neki zastupnici e, smatraju da se borba protiv organiziranog kriminala ne uzima e, ozbiljno. E, u prošloj godini smo u Eurojustu imali tisuću slučajeva organiziranog kriminala koje smo istraživali. Prema tome uzimamo ga jako ozbiljno. Pitanje o pravosudnoj suradnji je postavljeno i za i izazove za odluke suda pravde. E, uzajemno povjerenje e, vodi do e, uzajamnih akcija. Uvijek imamo referencu u e, pravnom instrumentu na temeljna prava. To je jako važno. Sud se uvijek na to e, referira, koristi se poveljom o ljudskim pravima kako bi se osiguralo poštivanje ljudskih prava. E, tu je zbog toga suradnja još e, e, složenija jer ona nije automatska. E, pravosudne vlasti moraju surađivati sa recimo zatvorima. To u našim slučajevima posložnjava stvari. Sud ono što je rekao sud ne mora perkolirati do onog slučaja koji se vi bavite u tom određenom trenutku. E, ljudska prava uvijek utječu na slučajeva. E, često se bavimo takovim slučajevima. Recimo, e, odvija se europski uhidbeni nalog ili izručivanje osumnjičenog iz jedne zemlje u drugu. Da, e, tu imamo učinke, ali e, ti učinci, te učinke nije lako postići. Kad se radi o pravima optuženog u postupku, tu morate uskladiti e, po postupak u kaznenim e, e, predmetima. Ti su aspekti vrlo važni. Mi se uvijek držimo e, vladavine prava mm, u rješavanju slučajevima. Ako pogledate cijelokupni postupovni kodeks Europske unije, to je ogroman zadatak. Ja sam pregovarao jedan slučaj koji nikako nismo mogli riječi, riješiti. Rješavanje je trajalo godinama. pitam se koji puta je li tu posrijedi akademski interes ili je stvar u koordinacijskim mehanizmima koje daje moja organizacija. Postupovna pravila kojih se moramo držati. Tu svaka država članica ima svoje vlastita pravila. Usklađivanje tih pravila i propisa je vrlo teško. Mm, to je dugotrajno i zahtjeva mnogo napora. Morali bismo ojačati suradnju nekako e, raditi više surađivački. To bi bilo korisno za sve strane. Hvala lijepa. E, Gospođa Kveši, molimo vaše reakcije na ove, e, ovo što ste ovdje čuli. Evo, puno se od vas očekuje u vašoj novoj dužnosti. Mnogo se očekuje od vaše institucije. Hvala predsjedniče. E, e, proširenje jurisdikcije EPPO-a. Hoće li e, istraživati organizirani kriminal, pranje novca i tako dalje. Teško je dati na to odgovor jer EPPO još nije počeo radom. Stoga mislim da je još prerano da vam dadem jasan i objektivan odgovor. Da budem specifičnija. Recimo, da počnemo djelovanjem sljedeće godine sa 29 članova osoblja. E, više od pola tih ljudi su administracija i te internet. E, imamo samo onda četiri e, e, članova osoblja za administraciju. Ja sam već poslala pisma ministrima pravosuđa pa kako bih ocijenila koliko ćemo slučajeva dobiti sljedeće godine. Preliminarna ocjena je da ćemo dobiti više od tisuću slučajeva. Moramo e, djelovati i e, obraditi te, e, sve te slučajeve. Teško je reći hoćemo li proširiti jurisdikciju. To nije povezano samo sa sredstvima koja su nam raspolaganju. Mi istražujemo kriminalitete, radit ćemo i sa raznim kaznenim zakonicima. Zadaća EPPO-a će biti da uskladi postupke i e, ujedini e, jurisprudenciju e, sukladno odlukama suda. Još jedan argument, teško je dati još odgovor. U većini slučajeva vidimo vezu između financijske prijevare i e, terorizma. Nije to uvijek, ali imamo mnogo takvih slučajeva. Ako želimo istraživati terorizam, moramo imati specijalizirane tužitelje za to. Moramo e, imati također i e, podršku policije Tužitelj ne može istraživati terorizam bez podrške policijskih snaga. Mislim da ova rasprava mora ostati otvorenom. Možda nakon početka našeg rada e, bih vam mogla dati objektivni odgovor zasnovan na objektivnim argumentima. Drugo pitanje je bio odnos e, e, prijevare sa evropskim fondovima i da e, članak 22 i drugi govore o toj ovlasti. Istraživanje pranja novca, korupcije, organiziranog kriminala. U našim internim pravilima ćemo imati objektivne kriterije E, zasnovane na e, poslovniku EPPO-a. Kako ćemo pratiti način na koji se koriste fondove? E, to je teško reći jer je naša zadaća da samo da istražujemo prijestupe, zločine, kriminalitet. Dakle, mi vodimo istraku i popravljamo štetu. Mi možemo, međutim, dati neke analize. E, recimo, prikupljati statističke podatke, možemo analizirati glavne tipologije i na osnovi te analize se mogu poduzeti preventivne mjere. E, bilo je i pitanje povezano s time kako države članice primjenjuje direktivu o pranju novca. Što tu možemo učiniti? Na, nažalost, EPPO nema instrumenta za prisilu država članica da primjenjuju i provode tu direktivu sada raspravljamo sa državama članicama kako bismo vidjeli kako one primjenjuju PIF. To je glavna direktiva za našu jurisdikciju. Bilo je i pitanje o vezi između europskih fondova i aktivnosti EPPO-a. EPP to nije na EPP-u, već je to politička odluka. Hvala lijepa. Hvala. Profesor Savona ima riječi. E, kratki, konačni komentar. E, vrijeme protiče brzo u organiziranom kriminalitetu. Trebamo pratiti tu dinamiku. E, ovaj odbor će sljedeći puta čuti što se promijenilo. Ako danas e, usporedim situaciju sa situacijom od pre četiri godina, e, imali smo mnogo projekata i istraživanja. E, važno je objasniti, shvatiti, sugerirati sve što je relevantno za rješavanje organiziranog kriminala Mo, želio bih biti optimist. Pre četiri godine smo imali manje, danas imamo više. Ako imamo pet e, e, direktiva za suzbijanje pranja novca, to je relevantan pristup. Ljudi su se, se mijenjaju s vremenom. Taj se fenomen e, pranja novca mijenja tokom vremena. Treba ga stalno pratiti. Hvala. E, imali smo vrlo zanimljivu razmjenu e, mišljenja. Ta razmjena e, još traje. Ako mi dozvolite, ja ću iskoristiti to vrijeme i, i idemo na sljedeći panel. Gosti, izlagatelji koje su s nama, koje će nam dati informacije o tom predmetu. E, mi želimo poboljšati prekograničnu suradnju u borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije. E, počašćeni smo prisutnošću gospodina Ivana Geševa, zamjenik glavnog tužitelja Republike Bugarske. Vi ste tek imenovani e, na e, ovu dužnost. Čestitamo. A zatim ćemo čuti gospodina Federica Cafiera de Rahoa. On je e, tužitelj za istragu kriminaliteta, mafije i terorista. i, i gospođa Ulrike Paul, e, potpredsjednica Njemačke odvjetničke komore i gospodin, Andrej Andre Turkanu, aktivist iz Rumunjske, borac za ljudska prava. E, dati ćemo im riječ e, i svaki odgovornika će dobiti 10 minuta.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 Europejski parlament. E, zahvaljujem Europskom parlamentu što su me pozvali da ovdje danas e, održim izlaganje. Dragi e, predstavnici Europskog parlamenta, dragi zastupnici, dragi gosti, dragi kolege. Hvala vam na ovoj prilici da sudjelujem u ovom saslušanju koje je organizirao odbor LIBE pri Europskom parlamentu. Moram vam reći da je zapravo ovo priznanje, odnosno ovaj poziv, priznanje koje je Bugar, Bugarskoj u primjeni tih e, svih e, mehanizama te također uspješna provedba reforme e, našeg pravosudnog sustava po pitanju zločina i po pitanju znači borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije. Dakle, mi smo uspjeli E, razriješiti e, i primijeniti sve preporuke koje su nam 2017. godine dane. E, to su jedna od glavnih tema u Bugarskoj s obzirom na jako veliku brzinu širenja globalizacije, također i na razvoj međunarodne trgovine, također i globalne odnose i tako dalje i također e, nam je dano da se suočimo sa svim tim izazovima s kojima će se suočiti Ured Europskog javnog tužitelja. E, sve to će imati velikih odjeka i na kazneno pravo. E, na stoki, trafika na на хора и оръжия, na pari пари pred пред сериозно изпитание не само za за сигурност и полицията, но и правоприлагащите to je velik izazov ne samo za policiju, već i za sve agencije koje se bave provedbom zakona. Možemo u, u, i moramo ukinuti prepreke za učinkovitu suradnju među državama članicama samo ako ostvarimo sljedeće. Važno je pojačati razmjenu informacija, međusobno priznavati rezultate e, post rezultate istraga i prikupljene dokaze moramo usvajati zajedničke odluke u području kaznene pravde. E, dakle, to je e, preduvjet za ovakvo djelovanje. Zajedničke odluke moraju se temeljiti na učinkovitom djelovanju kaznenopravnih sustava kako počinitelji ne bi zlorabili načelo slobode kretanja. Također zajedničke odluke moraju jamčiti jednaku zaštitu žrtava kaznenih dijela. Bugarska je jedna od sedam zemalja koja je inicirala usvajanje direktive o e, europskom nalogu za istrage u kaznenim stvarima. E, djelovanje se temelji na načelu međusobnog priznavanja, a e, postupak međunarodne suradnje i međunarodne pravne pomoći se u potpunosti poštuje i postoji ograničena mogućnost za odbijanje izvršenja naloga E, taj zakonodavni paket uključuje i uredbu o osnivanju Europskog ureda javnog e, tužitelja i e, uredbu na temelju koje djeluje Europol. Također Eurojust treba biti učinkovit način za suradnju država članica. U izvješću za 2017. godinu govori se o aktivnostima Eurojusta koje je provelo nekoliko država članica i njih se navodi kao primjer dobre prakse. Tu je bila riječ o istraživanju e, trgovanja ljudima i e, pranja novca. E, važna je koordinacija Eurojusta koja je E, doprinjela provedbi više od deset međunarodnih e, operacija. U njima je sudjelovao i naš ured javnog tužitelja zajedno sa nadležnim tijelima e, Norveške, Švicarske, Ujedinjene kraljevine i Francuske. Zatim smo imali operaciju Brown, to je prva operacija u Europskoj uniji koja se ticala istraga o nezakonitim transferima novca e, koristeći se takozvanom metodom Howella Zatim imali smo 2017. operaciju Halifax koja se pokazala iznimno uspješnom, dovela je do rušenja međunarodne e, mreže za e, trgovanje ljudima, a e, tu su sudjelovali stručnjaci iz Belgije, Velike Britanije, Francuske i Nizozemske. Zatim dobra praksa i profesionalno iskustvo e, razmjenjuju se e, kroz odgovarajući forum na razini Europske unije i procjenjuju se učinci već donesenih e, zakonskih propisa. Ured javnog tužitelja Bugarske koristi se tim e, forumom i za razmjenu e, informacija i najbolje prakse i unutar Europske unije i izvan nje. Najučinkovitiji način suradnje koji olakšava E, prikupljanje i razmjenu dokaza e, su izravni kontakti između pravosudnih tijela i tijela za provedbu zakona i unutar Europske unije i izvan nje. Takva prekogranična suradnja e, omogućava učinkovitiju borbu protiv kriminala. Ured javnog tužitelja Bugarske sudjeluje e, u bilateralnim sporazumima i sa zemljama izvan Europske unije kao što su Srbija, Crvena Gora, Sjeverna Makedonija i Turska. E, također e, naš ured javnog tužitelja dodatno će se razvijati u narednim godinama. Pod vodstvom Europskog parlamenta i vijeća a vezano uz prevenciju, detekciju, sprječavanje i kazneni progon e, kaznenih dijela biti će još prilika za prekograničnu suradnju i razmjenu informacija e, o podacima koji se nalaze u središnjim registrima bankovnih institucija. To će omogućiti E, pravodobno zamrzavanje određenih sredstava, a u cilju njihovog naknadnog oduzimanja. Hvala vam na ovoj prilici da vam ovdje nešto e, kažemo o našem uredu javnog tužitelja. Uh, smatramo da je donošenje zajedničke strategije važno i nadam se da će rasprava među um, praktičarima, a vezano uz usklađivanje pravila, predstavljati dopunu nacionalnih pravila. Hvala vam lijepa. A sad dajem riječ e, gospodinu e, Federico Cafiero de Real. Evo, vidim ovdje osobe koje su E, ovdje, znači ispred mene. Da, žao mi je što se ne vidimo baš dobro, možda nam mogu ostaviti malo prostora, možda se te kamere mogu malo pomaknuti da se ipak vidimo, da uspostavimo vizualni kontakt. Izvolite. Dakle, evo, u 7, e, znači u sedamnest, ma šalim se, sad nećemo štopati baš vrijeme. Evo, zahvaljujem. Zahvaljujem i komisiji, što mi je, e, ovom odboru, što, mi je, što me pozvalo da sudjelujem u ovom saslušanju. Dakle, ja želim odmah krenuti naglašavajući da organizirani kriminal e, kojim se bavi talijansko sudstvo da je zapravo riječ o mafijaškim organizacijama kao što su Kamoran, Drangeta, Koza Nostra. Znači to su organizacije koje su rođene na jugu Italije, ali su se one projicirale i kroz središnju i kroz sjever Italije u svojim aktivnostima, a nakon toga su e, prešle i preko granica te su u raznim europskim područjima uspostavile svoje jedinice. Dakle, e, talijanska mafija više nema granica. Ona se kreće i svijetom. Oni su prisutni u gotovo svim europskim zemljama i oni e, koriste znači trgovinu drogom kao njihovu glavnu kriminalnu aktivnost kako bi povećali vlastito bogatstvo. Tu trgovinu drogom provode zahvaljujući vezama koje imaju u rukama kao što su Antwerp, Rotterdam, Amsterdam i tako dalje, također na Tirenskom moru, također i na Španjolskoj obali. E, to su sve luke koje su i na Francuskoj obali i na Albanskoj obali. Znači to su luke e, koje su posvuda, ne samo u Europi, nego također i u Kanadi. Imaju bar 50 svojih prostora, jednako toliko u SAD-u. Dakle, oni su se nastanili i e, u Središnjoj Americi i također u Južnoj Americi. Dakle, riječ je o toliko bogatim i strukturiranim organizacijama koje uspiju zaraditi milijarde i milijarde eura. Znači, riječ je o barem 30 milijardi godišnje e, prometa koje ostvaruju i zamislite samo koliku količinu zagađenja ima taj iznos novca, ali to e, nisu samo subjekti koji se bave znači kriminalnim aktivnostima, to su subjekti e, koji obavljaju i gospodarske aktivnosti. Dakle, oni stvaraju određena društva, odnosno osnivaju određena znači društva, određene trgo, znači tvrtke koje funkcioniraju i u zakonitim različitim poslovima. I oni su ti e, koji kroz razno razne strukture e, preko trgovaca, komercijalista, poduzetničkih struktura, preko odvjetnika e, vode, znači razne gospodarske aktivnosti jako visokog profila. To su osobe koje e, su se intervenirale i u zakonske poslove, ali ne samo to, oni imaju veze i sa politikom, oni rade i u institucijama. Oni su znači diplomirani, ne znam, inženjeri, diplomirani poljoprivredni inženjeri, diplomirani možda odvjetnici i svako od njih je specijaliziran za svoje područje. Kada, govorimo o takvoj vrsti mafije, recimo o drangeti koja je iznimno snažna, možda bi trebalo razmišljati o tome da je potrebno osigurati instrumente koje je već e, istestirala Italija. Znači riječ je o e, tim organizacijama koje uspijevaju ponovno ulagati taj oprani novac, ali ne samo na europskom teritoriju. Dakle, oni također e, sa sobom i sa svojim aktivnostima vode čitavu drugu skupinu ljudi koje e, kupuju razne, ne znam, barove, e, znači klubove ili pak restorane i koji na taj način također se uključuju kroz te tradicionalne mehanizme nasilja kada je potrebno, provode svoje aktivnosti. Potrebno je samo nekoliko riječi da bi se uvjerilo sugovornika. Na primjer, možete samo reći mi smo iz Kalabrije. Takav izraz, takva rečenica odmah vam pokazuje tko je taj subjekt koji govori, ali to je rečenica koja se koristi samo kada je potrebno. Dakle, to je metoda koju koriste naše mafije Posjedbice Ndrangeta, koja je u ovom trenutku najsnažnija organizacija, barem u Europi. Upravo zbog toga bi bilo dobro da ovaj odbor e, razmisli o tome bismo li se trebali vratiti na e, tu teoriju zapravo o tome da dolazi do repliciranja te znači mafijašek, mafijaškog provođenja kriminala e, koja se temelji na zastrašivanju i na zakonima šutnje. E, svi znamo da smo možda napredovali jako u samim procjenama i promatranjima i istraživanjima ponašanja, ponašanjima tih organizacija, ali trebamo uzeti u obzir i također tu vrstu zastrašivanja koju oni provode, a to je znači zastrašivanje koje nalaže provedbu zakona šutnje. Dakle, već razumijevanje takvog fenomena bi bilo korisno da se suočimo sa e, tom organizacijom koja se ne kreće kroz svijet nasiljem, nego upravo zastrašivanjem. I to je ponekad riječ o neizravnom zastrašivanju. Zato što e, postoji i suci, postoje i profesori, znači postoje e, i oni koji su izučavali zapravo kulturu, koji su e, znači e, bili ti koji su bili podložni takve vrste zatrašivanja ja kada sam bio u ono vrijeme radio, znači u tom sudskom e, procesu, ja sam e, tada pratio sve te velike suse koje danas više nema, od Falkona do e, znači od Sakinići i tako dalje. Dakle, tada je zastrašivanje bio njihov način na koji su se borili protiv i zakon šutnje koji su primjenjivali, znači na koji su dobivali ono što su htjeli, ali to je ujedno bilo i nešto što se iskorištavalo kako bismo se borili protiv njega. Dakle, zastrašivanjem se uspijeva uvjeriti nekoga na način da se čak preokrene i ishod glasovanja u političkim e, procesima. Znači, nakon toliko operacija koje su provedene u Njemačkoj, u Nizozemskoj, u Belgiji, u mnogim državama članicama, te organizacije su e, i dalje nastavile otvarati trgovačka društva koja su im služile za e, izdavanje računa, za zapošljavanje radne snage i tako dalje i koji su tako ulagali e, znači prljav novac. Ono što trebamo napraviti, a to je nastaviti djelovati i dalje provoditi uhićenja, ali još uvijek ne znamo e, koji su ti kapaciteti koje imamo na raspolaganju da se vežemo uz institucije i da recimo usmjerimo glasovanje i glasače u tom smjeru. Dakle, E, oni su i dalje prisutni i tekako u mnogim institucijama na mnogim razinama i mogu utjecati na glasovanje i to na način da se prikrivaju, da se prerušavaju, da ih se ne može prepoznati i da na tih način kao sjena imaju vrlo snažan utjecaj. Mi imamo znači zajedničke istražne timove na razini svih država članica kako bismo se borili protiv takvog oblika, takvog oblika e, zločina i kriminalnih aktivnosti. Već sam potrošio sedam minuta i onda ću sada odmah preći na jedan drugi aspekt. Još jedan aspekt koji je iznimno važan, a to je pitanje novih tehnologija globalizacija i e, znači financijske transakcije, prekogranične financijske transakcije, znači kriptovalute, bitcoin i ostale druge znači virtualne valute e, su nešto za što Europa još uvijek nema rješenje, a treba usmjeriti pozornost na to. Istino je da je ta peta direktiva Europske unije protiv pranja novca e, da je upravo obratila pozornost na pružitelje usluga, na te blockchains, znači blokove, lance blokova Bitno je da se oni nadziru, da se kontroliraju, da se prate, da se točno zna koji su tokovi novca, odakle novac kreće. To je ono što nama nedostaje. E, čak i ako znači e, lanci blokova mogu E, ukazati na nekakav, nekakvu proceduru. Nas zanima koji dokumenti to potkrepljuju, koja je procedura koju možemo pokrenuti. E, riječ je o tome da imamo ne samo i bankarski sustav, financijski sustav koji je lakše nadzirati, ali ovakve oblike znači tih e, internetskih financijskih transakcija, one ne, ne podliježu nikakvoj učinkovitoj kontroli i upravo bi Europa trebala svoju pažnju usmjeriti na to. E, mi smo organizirali okrugli stol na kojem smo okupili e, razne predstavnike e, znači policijskih snaga koji su nam govorili o tome koje su mogućnosti za nadzor takvih tokova novca. Još jedan važan aspekt na kojem bi se trebalo raditi je sljedeći. Dakle, to je onaj koji nam kaže u kojem smjeru ide znači korupcija, u kojem smjeru ide pranje novca. Znači, tko su financijski subjekti koji su uključeni u tu priču? priču. Tko su ti znači, e, znači profesionalci, stručnjaci na tom području koji sudjeluju u tim procesima? Ako dođemo do takvih podataka, onda možda možemo zajednički sa e, suradnjom na ne samo na nacionalnoj, nego i na međunarodnoj razini prikupiti više podataka. Mi dobivamo godišnje otprilike preko 100 tisuća razno raznih informacija i podataka unutar naše banke podataka koja već sadrži milijune e, podataka koji su posljedica E, znači unošenja sadržaja svih postupaka koji su vođeni od početka 21. stoljeća. Dakle, e, imali smo 72 pozitivno riješena slučaja vezana uz mafiju ili teroristička dijela e, te smo omogućili da se ti, znači, ti dokumenti prenesu nadležnim institucijama i nadležnim sudovima, te smo uspjeli E, razriješiti jako velik broj pokrenutih postupaka zahvaljujući takvoj razmjeni podataka. Još moram naglasiti još jedan aspekt. Kada govorimo o jedinstvu financijskih informacija, one nisu, znači sve te banke podataka nisu baze podataka ujedinjene i rađene na isti način. Kada govorimo o jedinstvu tih financijskih informacija, ako je to samo izraz bankarskog e, sustava, onda je banka ta koja zapravo kontrolira samu sebe. A kada imamo znači, jedinstvo financijskih informacija sačinjeno kao što je to napravljeno u većini država članica, a to je da u to su uključene i predstavnici policije i sudstva, onda je to znači multidisciplinarni pristup u kojem sudjeluje više subjekata i koji nam omogućuje nadzor na jednoj većoj razini. I to je ono što vam ja sada želim naglasiti. Produbite te aspekte, uskladite eh, znači te sve uskladite te sve institucije zato što je razmjena informacija ključna. Iz te razmjene informacija mi možemo e, razbiti lance internacionalne korupcije, lance međunarodnog organiziranog kriminala, zahvaljujući pokazateljima koje će, će nam doći informacijama koje dolaze i iz policije i iz pravosudnih tijela koji onda jesu dio tog ujedinjenog sustava. Također, kad imamo i pristup digitalnim podacima, to je još jedan drugi aspekt za koji smatram da je nužan. I e, s obzirom da raspolažemo sada tehnologijom 5G i umjetnom inteligencijom, nužno je da Europa bude usmjerena ka tim novim tehnološkim rješenjima, te da se utvrde sve mogućnosti kojima raspolaže organizirani kriminal kako bi došli na novo tržište. Riječ je o tim znači digitalnim uslugama plaćanja nove generacije koji trebaju imati dodatne nadzore i dodatnu kontrolu. Evo sad ću zaključiti. Znači, kao što je već napravljeno i 2018. godine, a Evropska, mi stražimo da Evropska komisija ovdje intervenira kako bismo omogućili pristup digitalnim podacima E, na nediskriminirani način svim pravosudnim tijelima koja funkcioniraju u Europi, tamo gdje postoje kazneni postupci e, pokrenuti za dijela pranja novca, e, dijela korupcije ili dijela organiziranog kriminala. Dakle, već postoji nacrte uredbe, a trebali bismo nastaviti raditi na tome kako bi se svima priznala ta mogućnost. I to, ako to recimo damo na raspolaganje jednom pravosudnom tijelu koje se bavi tim pitanjem, dakle, e, ako to damo samo nekima, onda nećemo omogućiti da Europska unija funkcionira kao jedinstveno tijelo na tom jedinstvenom pravosudnom prostoru u Europskoj uniji e, bez prepreka. Ja bih vam sada još mogao reći toliko toga koliko je važna suradnja sa pravosudnim tijelima u Albaniji, u Albaniji koji rade nevjerojatne korake prema naprijed e, na području e, međunarodne suradnje. Koliko je bitna suradnja i s drugim državama, e, drugim državama kao što su afričke zemlje, recimo Nigerija, gdje je Italija uspjela dobiti od jednog znači nigerijskog suca da istovremeno obavlja znači ulogu tog suca za vezu, ali također i javnog tužitelja unutar nigerijske e, organizacije koja je omogućila automatsku razmjenu podataka. Ako govorimo znači o trgovini ljudima, e, oni ovdje sadrže podatke zahvaljujući toj uspješnoj razmjeni e, sa pravosudnim tijelima, znači mi možemo razriješiti mnoge slučajeve kada je riječ o trgovini ljudima po pitanju onih osoba koje dolaze iz te zemlje. Evo, e, nisam htio propustiti ovu priliku koju ste mi dali, zato sam malo odužio. Zahvaljujem e, e, gospodine tužitelju Cafiero de Rao. Da, malo smo prešli vrijeme za pet minuta, ali mi vam svejedno zahvaljujem na toj vašoj strasti kojom radite i kojom ste nam objasnili iskustvo znači vaših tužitelja koji se bave borbom protiv znači znači terorističkih dijela i protiv e, znači mafije. Čuli smo nešto i o drangeti, i o Kozi Nostri i o e, Kamori. Da, niste spomenuli znači u koronu unitu, dakle, dakle sve te oblike mafije, napuljska kamora, to nisu samo talijanski fenomeni. To nisu samo znači fenomene koji imaju unutar talijanske granice. Ne, oni su izvezli znači e, organizirani kriminal u cijelu Europsku uniju i sada je na svima nama da se borimo protiv toga. Zahvaljujem vam na vašem svjedočenju, a sada krećemo na našu gošću, gospođu Ulrike Paul, koja je potpredsjednica znači e, Njemačkog udruženja federalnih odvjetnika. Hvala lijepa, zahvaljujem na mogućnosti da osvjetlim te stvari s jednog drugačijeg aspekta. E, potrudit ću se da govorim s istom strašću kao moj predgovornik. E, od svih govornika smo čuli da kriminalitet nema granica Organizirani kriminal se umrežava e, na globalnom nivou. Novac putuje svijetom. Mm, imamo i porezne oaze u kojima e, je teško naći krivce. E, kriminalci djeluju preko mreža i preko drugih medija moramo jače surađivati u suzbijanju e, tog kriminaliteta. Zajednička europska strategija će voditi do jače suradnje svih aktera. To je ključno kako bismo e, e, bili učinkoviti u suzbijanju organiziranog kriminaliteta Eh, ne smijemo omogućiti eh, prevarantima da koriste razne rupe u zakonu. Eh, to, tome treba stati na kraj. Ovdje mislim da trebamo dobiti potporu jer to onda možemo zaustaviti. Ako pravosudni organi budu imali veće ovlasti, onda moramo gledati i drugu stranu, moramo imati i dobru obranu eh, ljudskih prava. Suradnja Europske unije i država članica u kaznenim predmetima počiva na uzajamnom priznavanju i tu e, imamo načelo uzajemnog povjerenja. Povjerenje može postojati ako imamo usporedive preduvjete e, i e, načela. Mm, Europski sud je rekao da se uhedbeni nalog ne može izvršiti ako bi osumnjičenik bio izložen e, neljudskom postupanju u državi u koju treba e, biti izručen. E, europski uhidbeni nalog koji se ne može izvršiti to je razvijeno novim propisima osumnjičenik ili krivac ne može biti izručen zbog e, nehumanih uvjeta u zemlju u kojoj se izručuje. E, imamo mnogo razlika u kaznenim postupcima u državama članicama. Osim e, nemamo nekih minimalnih standarda, imamo općenite klauzule ali stvarnost je u mnogim e, državama članicama e, vrlo različita. Naročito e, impresivno je prisustvo obveznih propisa načela idem. Ne možemo imati da slučaj da se optuženi E, procesuira u dvima državama zbog istog zločina. E, e, imamo mnoge probleme u uzajamnom priznavanju i instrumenata. I stoga imamo loše situacije za optuženog. Često se ograničava mogućnost obrane zbog jezičnih e, barijera. Recimo, ako ste umješani u e, automobilskoj nesreći u nekoj državi, e, imamo nekog ko je poginuo, onda je za optuženog vrlo teško da se brani ako ne govori taj jezik a ako ne dobije prevodioca koji mu može pomoći u sporazumijevanju. E, čak i u vezi sa uvođenjem EPPO-a e, nije se uveo e, zajednički postupak. Nije nisu uvedeni ni europski minimalni standardi Postupak se e, ravna po nacionalnim e, pravilima i tu je promešena jedna velika šansa. I s time ćemo dobiti različite standarde u državama članicama i europeizacija će zaostajati i u e, prekograničnim slučajevima nemamo europski postupak i to dovodi do takozvanog e, forum shoppinga. E, što zaista nije dobro. Što se tiče obrane, ne vidimo ne čini se da, da postoji potreba u zakonodavstvu da se informira branjenik o tome gdje će se slučaj e, rješavati. Tu također trebamo situaciju popraviti. Postoji opasnost da će sudovi mm, e, tu zaista imati vrlo težak e, posao umrežavanje pravosuđa u Europskoj uniji e, zbog transnacionalnih aspekata e, mora rješavati e, nove teškoće koje do sada još nismo imali. I stoga te, to treba riješiti i u suprotnom slučaju cijeli sustav neće funkcionirati. Moramo također osigurati e, neovisnost e, odvjetnika, e, branjenika. On, odvjetnik je obvezan braniti interese branjenika mm, te, taj odnos povjerenja treba poštivati u svakom slučaju. Moj facet je da suzbijanje prekograničnog kriminaliteta i korupcije je od ključne važnosti i za građane i države. Pri tome e, treba zaštititi prava osumnjičenika. Uzemno priznavanje instrumentata instrumenata E, treba e, uzeti u obzir e, i razlike. Evropska unija treba jedinstvene standarde za zaštitu usumnječenika. zbog postojećih razlika usklađivanje ne smije voditi do diskriminacije. Ljudska prava moraju uvijek biti e, prioritet u svim postupcima. To treba važiti u cijeloj Europskoj uniji. Samo na taj način možemo osigurati e, dobro pravosuđe e, i vladavinu prava. A samo uz vladavinu prava možemo suzbiti kriminalitet. Hvala lijepa, gospođo Paul. E, za ovo izlaganje. To je jako važno za ovu raspravu. A sada idemo na posljednje izlaganje. E, to je kolega koji predstavlja civilno društvo. On dolazi iz Rumunjske. Hvala na prilici da ovdje e, govorim u ime civilnog društva. Ja sam aktivist ali i novinar. To je e, čudna kombinacija. Mi u Rumunjskoj imamo strašnu korupciju pa se moram uključivati u, u priče o kojima izvještavam kako bismo shvatili pravosudni sustav u Rumunjskoj. Budući smo u Libeu, e, e, htio bih se koncentrirati na specifične slučajeve e, trgovanja ljudima. E, kako se ti slučajevi rješavaju, rješavaju u zemlji u kojoj vlada korupcija. Mm, e, Rumunjska molimo one u pozadini koji e, se razgovaraju da e, budu tiši. E, mnogi, mnogo se piše o prostituciji i iskorištavanju djece, ali ne govori se mnogo o trgovini organima. Rumunski građani su i žrtve i počinitelji tih zločina Eh, organi se prodaju i u Rumunjskoj izvan Rumunjske. Iako su, eh, je broj žrtava u Rumunjskoj eh, velik, tužitelji se time ne bave. Nemamo podataka o tome. Moj zaključaj jeste da je vrlo malo slučajeva istraženo. Nemamo podataka o istragama krađe organa, recimo jetra i e, bubrega. E, tu se trguje sa Makedonijom, Bosnom, e, Moldovom, Srbijom i tako dalje. Regrutiranje je jednostavno. Cilj su siromašni ljudi u Rumunjskoj. Kriminalci identificiraju potencijalnog donatora nakon e, operacije e, žrtva postaje i sam kriminalac. Ja sam bio u kontaktu e, s ljudima koji su prodali neki svoj organ i onda se sami uključili u taj kriminalitet. Ali ne radi se samo o bubrezima i jetrima, radi se i o novorođenčati kojim se trguje. E, tu je Rumunjska e, povezana sa Grčkom. E, siromašne žene se pristaju na in vitro oplođivanje i onda prodaju to dijete u Grčku. To je vrlo profitabilno za kriminalce, to ima dugu povijest, a to se ne istražuje. Nijedno tijelo se ne bavi istraživanjem mehanizama te e, trgovine. Ako počne e, službena istraga, onda se nešto čudno dogode ili se tu optužnica odbaci Eh, eh, jedan recimo eh, slavni kirurg je optužen za trgovinom organima među on je prodavao organe bogatim strancima jedan ilegalni e, donator onda nije dobio svoju isplatu, išao je tužitelju, opisao je kako se to događa. Kad su istražitelji počeli sa istragom, službenici iz obavještene službe su tražili da se optužba odbaci jer je u tom slučaju Rumunjska e, nastojala ući u Europsku uniju. Deset godina kasnije su mi dokumenti pokazali kako je sve to eh, propalo, ta istraga. Eh, osoba čije je bubrek eh, prodan, policija ga čak nije ni kontaktirala. Kirurg nikad nije optužen niti osuđen. To vam sve pokazuje da tužitelji i policija ne, ne rade svoj posao. E, zamislite da u Rumunjskoj postoji službena mreža za objavljivanje prodaje organa. Tu sad imamo 750 adresa sa mobilnim telefonima. E, e, to je kažnjivo, ali time se nitko ne bavi, to nitko ne istražuje. I e, e, kad potražnja e, raste, onda i ponuda raste. Mnogi donatori organa i umiru, a mafija na tome zarađuje. Tu je uključeno mnogo korumpiranih liječnika a u Rumunjskoj dotle e, stotine pacijenata čeka na e, organe e, za transplantaciju. To je jedno otrovano društvo. Rumunjska je glavna, glavni izvor žrtava za prostituiranje. Već od e, devet godina e, djeca budu žrtvom e, takove prostitucije. Ove kriminalne skupine djeluju vrlo povezano. Ti kriminalni krugovi su vrlo moćni. Žrtve se transportiraju i prebacuju izvan zemlje. Tu imamo i suradnju korumpirane policije. E, nitko ne završava iza, rešeteka, e, iza rešetaka. Jedan od e, velikih takovih slučajeva trgovine ljudima se pretvorio u skandal jer je optežan ni bio oslobođen. Isto tako imamo jedan veliki organizirani prsten koji e, je poznat, međutim stalno izbjegava istrazi. E, mislim da nitko nije iznad zakona. Takovi dvostruki standardi nisu prihvatljivi u e, zemlji koja je članica Evropske unije. To me podsjeća na izjavu jednog britanskog policajca. On kaže E, Rumunje je izdalo njihovo pravosuđe. E, e, imamo jake dokaze protiv počinitelja, ali oni nisu osuđivani i nisu podvrgnuti istrazi. Rumunska je zemlja koja daje bezborene e, počinitelje takvih e, zločina. Mi e, smo svjedoci svakodnevnih drama u Rumunjskoj. U posljednjih 20 godina se vrši i nezakonita sjeća rumunjskih šuma. Rumunjske vlasti E, ne rade e, ništa ili ne rade e, dovoljno. Jedna austrijska kompanija koja je povezana sa kriminalcima i dalje operira u našoj zemlji. Time mi gubimo naša prirodna bogatstva i milijarde eura. Sada se taj slučaj istražuje, međutim istraga je vrlo polagana. Vrlo često se sredstva za istragu režu i, i e, taj, ti, e, te pojave e, ne prestaju. Postoje slučajevi gdje su istražitelji rad, željeli raditi, ali zbog tehničkih prepreka nisu uspjeli. E, govorimo o pravu života u slobodnoj demokratskoj zemlji, e, govorimo o pravu na obrazovanje, na čisti okoliš, ali istovremeno rumunski narodi e, imaju pravo na slobodno pravosuđe koje će bilo biti oslobođeno prljave politike. Rumunji imaju pravo da ih se zaštite protiv organiziranog kriminala jer to podriva demokratske e, osnove mlade demokracije. Moramo početi iznova sa nekorumpiranim e, pravođe, pravosuđem i, e, i istražiteljima. Hvala vam lijepa. Hvala na ovom svjedočanstvu. A sada imamo 45 minuta na raspolaganju, pa predlažem da u svojim pitanjima budemo što kraći, što sažeti kako bismo ostavili prostora i da nam gosti odgovore na pitanja. E, izvolite podići ruku ili svoju karticu. Primijetio sam da su se netki već javili. Onorevole Griđi, izvolite. Hvala predsjedateljice. Zahvaljujem vam e, također na e, što ste mi dali riječi. Zahvaljujem našim gostima na njihovim tako detaljnim i točnim prezentacijama. E, ja bih osobno htjela zahvaliti i znači sucu gafieru Drao, znači koji ne samo da je na dubok način opisao, detaljan način opisao kako znači talijanska mafija e, djeluje na području cijele Europe, ali također i na području Italije. Znači sicilijska mafija, Koza Nostra, Drangeta, znači e, imamo i Kamoru, ali tu su također neke druge, i nigerijska, i kineska mafija, i neke druge. Ja bih se htjela e, podsjetiti ovdje na svog oca, znači gospodina Kinićija, koji se borio protiv sicilijanske mafije i koji je jasno naglašavao nužnost da se donese poseban zakon e, koji će biti usmjeren na borbu protiv predstavnika organiziranih kriminala, a koji će uključivati znači, suradnju između pravosudnih tijela te snaga policije u tom zajedničkom zakonodavstvu e, koje će se baš usmjeriti na borbu protiv organiziranih krimalja. 1983. on je ubijen autobombom sama e, mafija ga je ubila i zahvaljujem profesoru što je e, evo naglasio i što je naveo taj slučaj. Također postoje i osobe koje se bave na terenu baš borbom protiv organiziranog kriminala na transnacionalnoj razini i naglašeno je ovdje da imamo europsko zakonodavstvo i da je to nužnost kako bismo mogli jasno definirati znači kaznena djela u okviru organiziranog kriminala na području Europske unije što bi iziskivalo zajedničku e, regulativu koja će sadržavati čitav niz instrumenata koje će poticati na suradnju između politi- policijskih snaga i pravosudnih tijela. Ja bih e, sada htjela pitati sljedeće. Dakle, vi ste to već i ranije rekle. Za neke od najtežih oblika zločina prekogranične naravi, kao što su trgovina ljudima ili pak trgovina drogom, dakle, postoji nužnost suradnje sa trećim, zemljama. E, htjela bih da se javite, da se radite i na taj aspekt. Također postoji još jedan aspekt, odnosno htjela bih postaviti još jedno pitanje. Spomenuli ste i čitav niz instrumenata koji se mogu koristiti e, kao kroz i istragu kako bismo se borili protiv transnacionalnog organiziranog kriminala, ali moramo jako puno toga napraviti i na samo evropskoj razini. E, ja vas želim pitati što vi mislite o tim takozvanim elektroničkim dokazima dokazima i evidence. E, to je nešto što je predmet današnje rasprave. Riječ je o instrumentu za kojim se danas sve više pokazuje potreba. E, čuli smo da velik dio tih e, kaznenih dijela prenošenja novce i korupcije se, do, se događa upravo zahvaljujući današnjim pametnim informatičkim alatima. Mi ovdje raspravljamo u jednom europskom okružju. Mi smo kao suzakonodavci ovdje i pokušavamo dati naš doprinos a ja mislim da bi to trebao biti neizbježan i nužan instrument za tu borbu. Možete li nam reći još nešto više o tom aspektu? E, zanima nas e, vaše iskustvo po tom pitanju i evidensa. A sada, gospođe Sugaru, izvolite imate riječ. Thank you, Chair, very much. Zahvaljujem predsjedatelju. Imam dva precizna pitanja. Ovo je dom koji cijeni borbu protiv korupcije, E, I također ovdje sada imamo saslušanje o borbi protiv korupcije. Ovo je i dom koji cijeni rad e, novinara i njihovu borbu i istrage protiv korupcije. Imam pitanja za gospodina e, Geševa, našeg gosta iz Bugarske. Prvo pitanje odnosi se na poznati skandal Apartment Gate, da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 riječ o velikom pritisku u Bugarskoj, bilo je mnogo izvješća u medijima, riječ je o kupnji nekretnina po cijeni koja je bila ispod tržišne cijene, a za novac s nepoznatog podrijetla. Za sad nisu jasni rezultati istraga, pa me zanima što je s tom istragom u Bugarskoj i postoji li izravna poveznica ili bilo kakva poveznica između vas i te istrage, jeste li sudjelovali u njoj? Moje drugo pitanje tiče se druge afere, Tankergate, također je tu bila riječ o izvješćima i istragama novinara. 2014. gospodin Radev otišao je u Libiju zajedno sa Nikolajem Žikovom, ozloglašenim trgovcem oružjem i sa poslovnim čovjekom Dimitrom Borisovom i navodno su tamo bili i dužnosnici Libijskog ministarstva prometa koji su sudjelovali u tim razgovorima i koji e, dakle ponuđeno je 4,5 milijuna eura za oslobođenje određenog bugarskog državljanina. Pa me zanima što je s tim istragama je li to možda tema e, koja je povezana sa temom borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije u Bugarskoj? Hvala. A e, sada zastupnik Roberti, izvolite. Zahvaljujem. Dakle, imam također i nekoliko komentara i dva pitanja. Znači, moj zaključak je bio sljedeći. Dok organizirani kriminal i međunarodni terorizam postaju sve globalni fenomeni, Znači, znači administrativno, civilno i kazneno pravo je ostalo vezano uz teritorij, dakle uz granice. I možda je to još jedini stup našeg suvereniteta. To će se vidjeti, to će se svidjeti suverenistima, ali ovdje je riječ o nekakvim znači vanjskim strujama, zato se to ne sviđa demokratima. Postoje mnogi ovdje koji smatraju da je nužna međunarodna suradnja te razmjena informacija za borbu protiv bilo kakve vrste e, tih među području prekograničnih e, zločina. Kada govorimo o e-evidence, znači o elektroničkim dokazima, to je nešto što nadilazi nadležnosti samog e, suca na nekom e, prostoru i potrebno je osigurati drugačiju globalnu dinamiku za borbu, učinkovitu borbu protiv organiziranog kriminala. Dakle, kada govorimo o znači, tim prekograničnim dokazima i tako dalje, to je prva stvar koju moramo uzeti u obzir. Drugo, znači rečeno je da je komisija malo toga napravila po pisanju korupcije, a ja mislim da je napravila jako puno i argumenti e, po pitanju toga jesu znači ova peta direktiva vezana uz borbu protiv pranja novca. Ne znam koliko to funkcionira u drugim državama, u Italiji funkcionira, dakle 10.1.2020. godine će stupiti na snagu i ona, znači ta peta direktiva uvodi nove elemente. Ja ću reći samo tri koji su možda najvažniji Prvo, obveza e, da se e, prijavljuju sve sumnjive transakcije vezane uz one koje pružaju usluge takvih transakcija. Dakle, postoji obveza koja prije nije postojala. Nakon toga obveza da se ukaže na e, sve znači sumnjive operacije koje prelaze 10.000 eura. To je obveza koja nije postojala, sad je uvezana. A treće, znači ukidanje anonimnih tekućih bankarskih računa. Dakle, oni ne smiju više postojati. Znači, bankarska tajna zakonom više ne smije postojati. Nije dobro napraviti samo dobre zakone na razini Europske unije, nego moramo predvidjeti i sustav kontrole njihovog usvajanja u e, nacionalno zakonodavstvo i mora se kontrolirati primjena. I također moramo kažnjavati one države koje to ne uvedu u nacionalno zakonodavstvo ili nakon što uvedu to ne provode. E, u tom smislu Europska komisija koja je nadzirala, kao što sam rekao u svom prethodnom izlaganju, situaciju deset europskih banaka koje su prekršile tu obvezu obavještavanja o sumnjivim transakcijama, e, Europska komisija je ta koja e, znači predlaže uspostavu ad hoc Europske agencije za nadzor i praćenje primjene europskog zakonodavstva u nacionalnim uređenjima. Jer očito je da u nekim državama znači, e, tijela i organizacije nisu bile u stanju pratiti i nadzirati primjenu i zato nam treba jedna ad hoc agencija. Ja se u potpunosti slažem sa uspostavom takve europske agencije. Netko je rekao, ma već imamo toliko agencija u Europi, ne treba nam još jedna. Ja mislim da trebamo napraviti razliku između onih agencija koje služe nečemu i one koje ne služe, koje služe nečemu. Dakle, možda trebamo zatvoriti one koje samo su trošak, a ničemu ne služe. Dakle, možda moramo stvoriti Europsku agenciju za nadzor i praćenje e, znači svih tih aktivnosti za borbu protiv pranja novca. Drugo pitanje, Znači, mislite li ili ne mislite da bi trebalo biti korisno kako bi se promicala ta zajednička strategija za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, uspostava posebnog odbora Europskog parlamenta, e, nešto što bi bilo slično onom odboru Krim iz 2013. koji nije baš dao velike rezultate. E, možda bismo mogli učiti iz prethodnih grešaka i uspostaviti poseban odmor, ali ne pasti u istu zamku, nego stvarno stvoriti zajedničku strategiju za borbu protiv tih fenomena. Znači, mene zanima e, mišljenje o tim temama ovih naših e, današnjih gostiju. Hvala, Roberti. Mi jako e, rado i s velikim poštovanjem slušamo vaš doprinos ovdje na sastancima, ne samo po pitanju ove teme, nego također i po pitanju drugih tema. Dakle, dali ste neke komentare meni kao predsjedniku e, ovog odbora. Ja se slažem u potpunosti s vama i također ću još nadopuniti vašu jednu temu, a to kada ste rekli da znači taj e, odgovor, međunarodni odgovor na e, znači organizirani kriminal i sama prekogranična narav tog fenomena je nešto što se sviđa samo suverenistima. Ja bih rekla da se to sviđa onima koji su zločesti znači prvenstveno onima koji e, znači imaju nešto koji se koji jesu upleteni u te mafijaške aktivnosti kada govorimo o tom zajedničkom prostoru, znači sigurnosti i pravde, e, kada smo govorili o znači Europskom kaznenom zakonu, o jednom e, znači uredu Europskog javnog tužitelja koji je upravo počeo s djelovanjem, ja mislim da su oni ključni za tu pravosudnu suradnju kada je riječ o kaznenim pitanjima. Ali ja bih rekao još nešto više. Dakle, naša lekcija koju možemo naučiti iz povijesti je vrlo jasna. Znači i u SAD-u su se našli u situaciji gdje je e, kriminal bio znači ograničen e, znači e, granicama same države odnosno danas je to ono što je prisutno u Europi a to tako je to funkcioniralo znači oni su bili ograničeni na federalne države E, a tek nakon što je uvedena znači FBI kao federalna agencija i također federalni znači pravosudni sustav, oni su tek tada se uspjeli e, boriti e, protiv te nekažnjivosti koja je dotad vladala. Dakle, oni su uspjeli, e, te kad su se na federalnoj razini organizirali, su se uspjeli boriti protiv toga. E, to je primjer koji moramo slijediti i mi se moramo tako organizirati na europskoj razini. Znači, to je lekcija iz povijesti na temelju koje moramo učiti. Kako da stvorimo organizaciju na europskoj razini koja će biti u stanju boriti se protiv prekograničnog e, kriminala. Jer u ovom trenutku kao što ste i vi sami rekli, znači talijanski, talijanske zločinačke organizacije, niti Camorra, niti mm, Cosa Nostra, niti Ndrangeta, niti Znači, e, svi oni zajedno više nisu talijanski fenomen. To je paneuropski fenomen po svoj svojoj naravi. Postoje također još neka dodatna pitanja koje je znači, također postavila gospođa Deli. Ako nisam pogriješio, nitko se više ne javlja za riječ. Dakle, vi ćete još dobiti riječ, nakon toga se ponovno vraćamo e, panelistima. Izvolite, imate riječ. Hvala vam lijepa, doista mislim da je ovo iznimno važna inicijativa. Borba protiv korupcije iznimno je važna za naše državljane i zato bih se e, htjela nadovezati na pitanja koja su postavljena gostu iz Bugarske i govorim to iz gledišta bugarskih e, državljana. Dakle, Bugarska je država koja je pala e, na tablici indeksa korupcije e, organizacije Amnesty International i mnogi državljani su se i sami našli uključeni u različite situacije vezane s korupcijom korupcijom. Pa kad kažemo da se Europska unija mora pozabaviti tim pitanjima, mi moramo osigurati vjerodostojnost procesa i nazočnost gospodina Geševa eh, ovdje postavlja brojna pitanja, pa bih ja također htjela čuti njegov odgovor na postavljeno pitanje vezano uz njegovu eh, navodnu umješanost u skandal Apartgate. No, također postoji i čitav niz drugih skandala. On se kasno uključio kao zamjenik državnog tužitelja u istragu takozvanih nedotirljivih također i u istragu koja se tiče skandala vezanog uz PDV i znamo da ste ispregovarali čitav niz nagodbi koje su omogućile mnogo niže kazne za počinitelje. Dakle, vaša uključenost u sve te procese u skandal Apartgate e, kao i u brojne druge slučajeve je podjarmila vjerodostojnost ovog saslušanja, tako da vas molim da odgovorite na ta postavljena pitanja. Gospođo Deli, hvala. Evo sada vraćam riječ panelistima. Još uvijek imamo oko pola sata. Molim vas da pokušate odgovoriti u pet minuta istim redom kao što smo krenuli e, i prije. Krećemo od gospodina Geševa koji predstavlja Ured javnog tužitelja Bugarske. Izvolite. Za početak ću odgovoriti na pitanje, iako je to pitanje postavljeno kolegi iz Italije, no moj odgovor i odgovor Ureda javnog tužitelja Bugarske vezano uz učinkoviti način za borbu protiv prekograničnog kriminala veoma je kratak. Jedan od mogućih načina koji mi i koristimo je izravna komunikacija E, među tijelima za provedbu zakona. Mi imamo takve komunikacijske e, kanale i svakodnevno smo u kontaktu sa našim kolegama iz Europske unije i izvan Europske unije. Radim već 25 godina kao tužitelj ili istražitelj i mogu vam reći da komunikacija među kolegama unutar Europske unije i izvan Europske unije e, pridonosi većoj učinkovitosti jer se temelji na međusobnom povjerenju to povjerenje je teško izgraditi, a lako ga je izgubiti, a temelji se naravno i na poštivanju svih temeljnih ljudskih prava. Odgovorit ću i na druga pitanja koja ste mi postavili. Kada je riječ o korupciji, čuo sam, ako sam dobro shvatio, pitanje koje je postavila gospođa u kojem je rekla da e, je korupcija u porastu. Bojim se da neka pitanja koja su postavljena se temelje na netočnim informacijama. U proteklih pet godina u Bugarskoj iznos nezakonito stečenih sredstava je oko 2 milijarde, odnosno to odgovara jednoj milijardi eura također tražbine su na razini jedne i po milijarde eura. Mislim da bi svaka država članica bila ponosna tim rezultatima. E, dodat ću još nešto. Postavili ste mi pitanje kako sam odabran za javnog tužitelja, pa mislim da to Europski parlament ne zanima osobito, ali mogu reći da se poštovao postupak koji odgovara postupku u Europskoj uniji. Taj postupak trajao je 10 sati i bio je prenošen uživo na masovnim e, medijima. Mnogo pitanja mi je postavljeno i u pisanom obliku i u usmenom obliku, pa se ne mogu složiti sa vašom izjavom. Da, doista bilo je i prosvjeda, no ti prosvjedi odnos odnosili su se na one na koje je utjecalo djelovanje ureda javnog tužitelja. Kad bi svi bili zadovoljni e, radom ureda javnog tužitelja, to bi značilo da taj ured ne radi dobro. Htio bih reći kako je bilo predmeta koji su pokrenuti protiv nekih od najbogatijih ljudi u Bugarskoj prije, prije nekoliko godina to je bilo nezamislivo. E, također moram reći da se vaša pitanja temelje na netočnim informacijama to su netočne izjave koje su mnogo puta ponovljene i tijekom moga saslušanja ja sam e, na sve njih odgovorio također i e, vezano uz skandal Apartgate. Pred sudom su izneseni dokazi i kada je riječ o tom predmetu, o predmetu Apartgate, tu je zapravo riječ o nekoliko desetaka predmeta koji se odnose na prodaju nekretnina po cijeni koja je ispod tržišne cijene. Borba protiv korupcije nije zadaća samo jedne institucije niti samo jedne države. Mnoge institucije moraju se uključiti u borbu protiv korupcije osim ureda javnog tužitelja. E, naravno to je mandat e, tog ureda, ali postoje i druga tijela poput e, posebnog odbora za borbu protiv korupcije koji s nama surađuje na brojnim predmetima i to će sigurno dati rezultate. No želio bih reći da nije sve što je istraživano uh, ujedno i kazneno djelo, unatoč tome što piše u novinama. U nekim slučajevima je došlo do kršenja moralnih normi, u nekim slučajevima je riječ o prekršajima. No, naše državno tužiteljstvo radi na tom predmetu kao i na svim drugim uh, predmetima veoma ozbiljno. U Bugarskoj kao i u drugim državama članicama Postupovne odluke donose tužitelji koji su nadležni za pojedini predmet i to na temelju svojih profesionalnih e, spoznaja i moralnih e, uvjerenja te svoga iskustva. Zatim, pitanje, ako se ne varam, zastupnika Radeva. E, tu je, to je bio predmet kojim se bavilo, eh, bavio građanski sud u Bugarskoj, ali i eh, kazneni sud. Za sada nisu pred sudom izneseni E, nikakvi dokazi. Ako vi imate dokaze, možete se izravno obratiti uredu e, bugarskog državnog tužitelja. Dakle, tu je riječ o predmetu e, protiv gospodina Radeva, vašeg kolege. Hvala vam lijepa. Riječ sada ima gospodin Cafiero Kafiero de Rao. Molimo vas sažeto. Zahvaljujem. Kad govorimo o suradnji sa trećim zemljama, ja mislim da je to od temeljne važnosti. Dakle, ja ovdje zastupam strategiju mog ureda kojeg ovdje predstavljam, a to je da pokušamo sklopiti jedan sporazum o razumijevanju sa različitim državama Sjeverne Afrike i Središnje Amerike, ali također i sa znači, ostalima koji se nalaze izvan Europe, a s kojima je nužno razmjenjivati informacije i dokaze kojima raspolažu, posebice kada je riječ o afričkim zemljama E, ja sam možda trebao malo više govoriti o tome, pogotovo kada je riječ o trgovini ljudima. Preko istraga koje su provedene e, na temelju podataka o migrantama, migrantima pokazalo se da postoji određena vrsta veze, e, odnosno sporazuma između znači, zločinačkih organizacija koje posluju na Sjevernoj Africi i u Središnjoj Africi. I to u mnogim državama. Ne moramo gledati samo tu jednu nigerijsku organizaciju ne, ona je vezana uz mnoge druge organizacije koje dolaze iz Nigera ili iz drugih e, država e, iz kojih je krenuo, iz kojih je krenula ta trgovina ljudima preko libijske obale pa onda prema znači europskoj obali. ta borba se ne može voditi bez sporazuma sa državama koje e, imaju na svom tlu takve organizacije. Italija je znači sklopila bliske veze upravo sa tim ciljem. Mi smo se povezali sa nigerijskim sucem što se tiče same Nigerije, ali također sa jednim sucem iz Eritreje, također i iz Somalije. I to je način putem koje Italija djeluje upravo kako bi dobili maksimalnu mogućnost da dođu do te razmjene informacija, odnosno da prikupe dokaze o državama u Africi. Istovremeno pokušava pokušavamo i e, sklopiti taj sporazum o razumijevanju sa e, organizacijom znači ja, ureda javnih tužitelja u afričkim zemljama i to na, u zapadnoj i u središnjoj Africi. Dakle, želimo se povezati sa tom e, mrežom AKAP koja obuhvaća i zemlje Bliskog istoka i zahvaljujući kojoj mi vjerujemo da možemo dobiti korisne elementi, da možemo razmjenjivati s njima korisne elemente. Možda bi Europa u tom tome trebala imati vodeću ulogu. Možda bi trebala sklapati sporazume s tim državama na način da ono što rade pojedinačne države, ne samo u Europi nego i izvan, nego da radi znači Europska unija u interesu svih onih koji e, žive i rade e, u e, znači svjetlu pravde na tom jedinstvenom području našeg pravosuđa kako bi, kako bi to trebalo biti kako bismo se borili protiv e, trgovine ljudima. Mi pokušavamo maksimalno razviti pravosudnu suradnju, ali također i policijsku suradnju. Pravosudna suradnja i policijska suradnja su ključ za borbu protiv e, zločinačkih organizacija, jer to je nešto što se odražava na našim teritorijima u Europi, znači i nigerijske zločinačke organizacije i albanske i e, iz drugih zemalja, one su prisutne ne samo na svom teritoriju, nego i u mnogim državama Europe. E, pitanje koje mi je postavljeno je pristup digitalnim podacima. Ja mislim da je to od temeljne važnosti. Jer znači Facebook, poruke na Whatsappu, Instagram, sve ono što koristi te instrumente, znači digitalne instrumente koje je moguće presretati, sve to predstavlja bazu podataka i puno puta se upravo na takvim platformama sadrže dokazi o kaznenim dijelima. Dakle, E, ovdje je riječ o Daješu, o Al-Kaidi, znači o dokumentima također vezanim uz korupciju. Ja mislim da bi taj pristup dokumentima e, trebala biti sljedeća granica, odnosno sljedeća ta e, linija koju bi Europa trebala doseći E, upravo je to ono što bi trebalo biti omogućeno u obliku pristupa pravosudnim tijelima, a pružatelji usluga bi trebali biti obvezni dati pristup tim podacima. Trebalo bi to napraviti na način da sva pravosudna tijela mogu doći do podataka neovisno o mjestu na u kojem e, ti pružatelji usluga imaju sjedište. Nama treba jedinstven znači e, pravosudni e, prostor. E, to bi trebala biti Europa. I to ne bi trebalo zapravo podrazumijevati ne znam kakva izuzeća za pristup podacima, nego da je samo riječ o tome da, budući da je riječ o digitalnim podacima, da sva pravosudna tijela mogu izravno zatražiti pristup tom podatku, neovisno o tome odakle operira pružatelj usluge. to su usluge koje su virtualno prisutne u svim mjestima i upravo zato smatramo da je to u nadležnosti svih pravosudnih tijela. To je protivno e, e, znači, logici ne samo protivno borbi, učinkovitoj borbi protiv e, takvih e, fenomena, nego upravo protivno logici ne imati dostupnost nečemu što spada u e, znači, nasljeđe svih nas, što je vlasništvo svih nas, uključujući i zločinac, uključujući i kriminalaca. kriminalaca I to je ono što im olakšava da počine kaznena djela. Još jedan aspekt koji sam htio naglasiti, a to je borba protiv korupcije o kojoj se govorilo. Kada smo spomenuli ovdje neka pitanja. Ja bih htio naglasiti sljedeće, predsjedniče. Imamo tri aspekta koje se navode kao dokaz najviše razine demokracije. Prvo, neovisnost sudstva kako znači istražnog, tako i znači sudstva koje vodi postupke i koje dodjeljuje kazne. Dakle, kako bismo bili slobodni u e, provođenju kaznenih e, postupaka u Italiji, znači e, sudska policija je ta koja potječe znači e, na neki način je odvojena od te hirarhije od koje potječe i oni su ti e, koji mogu maksimalno slobodno provoditi svoje nadležnosti. Drugo, mora postojati antikorupcijsko nadležno tijelo i treće, ono što je iznimno bitno, a to je sloboda tiska. Ja ću sad iskoristiti e, ovu priliku kako bih naglasio kako su Dafne Caruana Galicia i Žan Kučak, to su dvoje novinara koji su jednostavno E, obavljali svoju dužnost, a to je da nas informiraju. Jer naše je pravo da budemo informirani. A tako težak zločin koji se dogodio u dvije europske države, mislim e, da je zapravo e, događaj koji zahtijeva upravo intervenciju tog odbora o kojem smo ovdje govorili. Ja sam bio u Slovačkoj. Tamo postoji jako mnogo znači Znači, e, dali su e, e, slobodu policijskim snagama kako bi proveli zapravo istragu o tom dvostrukom ubojstvu. Vidjeli smo također na televiziji što se događa oko slučaja Dafne Karuane Galicije. Znači, prvi prva postavka, prvi stup demokracije je upravo sloboda tiska i to je ono što moramo zajačiti. Još samo dvije točke. Znači, kolega, kolega Robert, ja ga zovem kolegom zato što onaj koji je jednom bio sudac, za mene to uvijek, e, za mene to uvijek. Dakle, ta peta direktiva je ta koja nameće obvezu e, da se pružaju podaci e, o toj virtualnoj valuti od strane pružatelja usluga. Dok je u bankarskom sustavu moguće pratiti taj novčani tijek, financijski tijek, kada govorimo o virtualnom sustavu, to više nije moguće. Svi ti tokovi koji dolaze iz inozemstva, posebice iz određenih izvora koje mi nazivamo e, poreznim oazama, one E, zapravo postaju e, prisutne kao znači ti e, lanci blokova na našem teritoriju, ali nama nije jasno odakle je to sve krenulo. Dakle, odakle su ušla ta sredstva u taj znači u te blokove te lance blokova i nama to nije jasno jer ne možemo doći do onog izvora. Dakle, to je ono što mogu iskoristiti zločinačke organizacije u svoju korist postojanje agencija koje bi mogle bolje produbiti tu temu oko borbe za protiv pranja e, novca. Ja mislim da je to ključno organizirati kako bi se povezala ta radnja i suradnja država članica. Zahvaljujem vama. E, vidi se da imate toliko toga što još možete elaborirati i mi ovdje u Europskom parlamentu nažalost imamo te restrikcije vezane uz e, Eh, uz vrijeme. A sada dajem riječ eh, gospođi eh, Ulrike Paul. Izvolite, budite kratki, molim vas. Da, bit ću kratka. Mm, govorilo se o još jednom odboru. Mislim da je ta tema tako važna da bi to bilo smisleno. Onda je postavljeno pitanje o prekograničnom informiranju, e, suradnja s trećim zemljama. Kao odvjetnica mogu reći da je to koji puta dobro u nekim zemljama e, u kojima e, je moguće surađivati ali i u Europi imamo slučajeva da zemlje ne odgovaraju na upite. Mm, e, prema tome, e, vrlo često je na taj način otvoren put prekograničnom mm, kriminalitetu. Mi moramo imati e, države s jakom vladavinom prava. Moramo izgraditi strukture koje su usklađene koje će se držati istih načela. Naravno, e, kriminalitet postoji u Europi, ali postoje mnogi predmeti koji idu daleko izvan europskih e, granica. To, tu je situacija još teža. Stoga naši pravni sustavi moraju biti tako organizirani da bar mogu djelovati učinkovito unutar naših granica. Hvala lijepa. E, gospodin Ćurkanu. želite i vi dati neki komentar? Nemam ništa dodati. E, mislim da e, istraživačko novinarstvo je u javnom interesu svi istražitelji su pod pritiskom u sadašnjoj situaciji. Imamo slučajeve u Italiji, u Slovačkoj, e, tu e, i u Rumunjskoj i u Moldovi i e, u Bugarskoj su novinari pod pritiskom. Ali dok postoji organizirani kriminal, bit će i istraga moramo e, surađivati sa istražiteljima, sa državnim odvjetnicima kako bismo kriminalce e, doveli pred lice pravde. A sada e, riječ ima gospodin Emil Radev. On će zaključiti ovu vrlo zanimljivu raspravu. Ja sa svoje strane mogu reći da Uvijek je e, teško i bolno, e, ako mogu tako reći, e, kad vidimo koliko još uvijek imamo suprotnosti između europskih obećanja i prakse, ali idemo napred. Stvari se kreću. Ja sam ovdje u parlamentu već deset godina i vidim napredak. Vidim da smo e, postigli e, rezultate. Europsko pravosuđe e, napreduje. Imamo sada i ured Europskog glavnog odvjetnika. Razvija se i uzajamno povjerenje, a to je osnovica za suradnju pravosudnih sustava Izazov je jasan. Mi znamo sve elemente ovih izazova. Imamo poseban odbor za organiziran e, kriminalitet. Ja sam bio i predsjednik tog odbora. Od 2009. do 2014. smo imali jedan posebni krim odbor sa opsežnim programom. Mnogo toga smo napravili. E, imali smo i rezolucije e, i Europskog parlamenta kako bismo povećali našu sposobnost reagiranja na ove izazove. Ovo što smo danas čuli je bilo vrlo korisno. dobili smo kaleidoskop e, današnje situacije, e, današnjih iskustava. E, čuli smo razne zemlje, Njemačku, Italiju, europske institucije, Europol, Eurojust, komisiju i tako dalje. Sva ta svjedočanstva pokazuju da idemo naprijed, a to se od nas očekuje. E, e, e, EPO je tek u začetku. On mora postati institucija koja će se boriti protiv prekograničnog kriminala. Ne radi se samo o financijskim interesima Europske unije moramo se e, boriti za načela utjelovoljena u članku 86. E, zahvaljujem svim e, sudionicima u ovoj raspravi. Evo sada zaključak će nam doći od kolege Emila Radeva iz komisije. Hvala lijepa, dragi gosti, dame i gospodo. Zahvaljujem svim sudionicima ovoj iznimno, zanimljivoj raspravi. Suzbijanje korupcije organiziranog kriminaliteta. To je tema od ogromne važnosti. E, ovo saslušanje je e, imalo za cilje da se čuju stručna mišljenja ljudi koji su uključeni u svakodnevnu borbu protiv korupcije i e, organiziranog kriminaliteta. Trebamo iznaći rješenja za postojeće probleme. Što je napravila Europska unija, što je napravila Europska komisija za e, učinkovitiju borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala. To je jedno od pitanja na koje možemo danas odgovoriti. Slavimo e, desetu godišnjicu e, Lisabonskog sporazuma. E, to je podrška državama članicama u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala prije e, su države članice e, surađivale samo u obrani e, financijskih interesa mm, ili u slučajevima na međuvladinom nivou. Postoje sada individualne inicijative komisije na primjer direktiva o zaštiti financijskih interesa Europske unije, e, direktivi o javnoj nabavi, e, zatim e, razmjena informacija na raznim razinama sve se to treba transponirati u nacionalno zakonodavstvo do 2020. godine. E, imamo i izvještaje o tome što se radi protiv e, korupcije i međunarodnog e, kriminala od 2014 vidimo i e, koristi i nedostatke e, onoga što je obavljeno od e, 2014. Mm. Kao što je rekla Cecilija Mastrom, e, treba ćemo više od jednog izvještaja da iskorijenimo korupciju i prekogranični kriminal ova e, međutim analiza nije bila prihvaćena od nekih država članica. Komisija je objavljena drugi izvještaj. Donesena je odluka e, da se formuliraju preporuke za svaku državu članicu unutar europskog semestra. To su e, preporuke, posebne preporuke po zemljama ali korupcija se ne može e, povezati samo sa e, ekonomijom. E, korupcija zahvaća sve slojeve društva, uključujući javne službe Poduzeli smo u e, pozitivne korake na e, nivou Evropske unije. Komunikacija e, komisije o Europskom mehanizmu za zaštitu vladavine prava i demokracije. To parlament traži već od 2016. Ti mehanizmi će uključivati i nezavisnu ocjenu korupcije u državama članicama Imamo sada i EPPO, bilo je vrlo e, zanimljivo čuti gospođu Kučev. Činjenica je da Evropska unija je sada promatrač i u skupini Greko. Komisija je pozuzela potrebne mjere za ovaj status. E, taj je status e, o tom je statusu odlučeno u srpnju 2019. Organiziran e, kriminalitet e, podriva kvalitetu života evropskih građana, e, učinkovitost javnih institucija. Prekogranični kriminalitet zahtjeva vrlo dobru suradnju unutar Evropske unije. Stoga zahvaljujem svim e, gostima iz Europola, e, Eurojusta i drugih institucija. Države članice moraju zajednički se boriti protiv organiziranog kriminala. E, čuli smo vrlo zanimljive prezentacije. Čuli smo o mnogim slučajevima koji pokazuju opseg e, problema s kojim se suočavamo. Sve to zahtjeva evropske solucije. Najbolji način nadilaženja tog problema jeste provođenja e, e, usklađene europske politike za suzbijanje međunarodnog kriminala i korupcije. Zahvaljujem svim panelistima. E, dodao bih da je koincidencija da ova fascinantna razmjena mišljenja o ovom problemu borbe protiv organiziranog e, kriminala u ovom mandatu Europskog parlamenta koincidira sa e, misijom Libije Eh, eh, Libea u Maltu. To je eh, posebna misija koju Libe šalje na Maltu. Zbog toga što smo poslali to izaslanstvo u Maltu, je spriječilo neke od kolega i kolegica da budu prisutni na ovoj vrlo važnoj raspravi. Zahvaljujemo svim sudionicima. E, to je sve za danas. E, mi ćemo se opet sastati sljedećeg, e, sljedećeg ponedjeljka u sljedećeg ponedeljka. Hvala.